Okay, we should start. Možemo? Witam Państwa. Možemo li početi? Na rozpoczęciu. Dopustite da vas srdačno pozdravim. na današnjem sastanku našeg odbora koji započinjemo. Malo smo promijenili dnevni red i to na način da će točka broj 4, to je izvješće o gnojdbenim proizvodima, ta točka će doći na red na kraju današnjeg dana nakon izvješća o posjeti zelenom tjednu u Berlinu. Zatim bit će riječ o Ukrajini. I sa trgovinskim i bit će vezano, bit ćemo, govorit ćemo o trgovinskim mjerama i o sporazumu o pridruživanju a ta tema će doći na red 13. ožujka u Strasburu u ponedjeljak. Dakle, nećemo se danas baviti time. Zatim, što se tiče točke broj 17, ovdje imamo izvanredni sastanak kolegija povjerenika i to danas popodne. Doći će do razmjene gledišta sa povjerenicima Hogan i gospođom Vestager. i taj sastanak će biti kasnije održan, ali ne znamo još točno kada. A bio je predviđen za danas popodne, tako da se moramo uskladiti sa povjerenicima. Ispričavam se na ovim izmjenama. Inače nema nikakvih izmjena. Današnji sastanak prenosi se na internetu i 13. ožujka, kao što sam rekao, održati će se sastanak u Strasburu od 19 do 22 i 30, dakle do pola 11. Danas je predviđeno 16 jezika. A što se tiče točke broj 3, to imamo javljanje za riječ. Javio se gospodin Dest koji želi nešto reći. Izvolite, imate riječ. Puno hvala gospodine predsjedavajući. Iznenađen sam što ćemo opet imati sastanak odbora u Strasburu, jer smo mi u krugu koordinatora dogovorili da više nećemo održavati sastanke koordinatora u Strasburu i stoga sada prosjedujem protiv ovoga. To bi trebala biti iznimka. Ja to ne mogu prihvatiti. Već sam nekoliko puta rekao da ću bojkotirati ove sastanke u Strasburu, ali imamo toliko tjedana na raspolaganje u Briselu, njih bi trebali iskoristiti jer e, ovako nastaju dodatni troškovi i ja ću svakako koordinatore potaknuti na to da bojkotiraju ovaj sastanak. Hvala. Gospodine Des, ne znam mogu li se složiti s vama, no život je kompliciran i ja sam ne želim voditi raspravu na ovu temu. Imate jednu minutu, gospodine. Izvolite, imate riječ. Um, whatever about it being right or wrong to have uh, meetings in Strasbourg. Bilo ispravno ili ne imati sastanak u Strasburu, bilo bi dobro da evo, odate počast engleskom jeziku i ne kažete ekstra sastanak. To je redovan sastanak. Nadam se da to za vas ima smisla. okay, Pan dziękujemy. Dobro, hvala vam na ovome javljanju. Svakako ćemo nastaviti riješiti taj problem. Molim? Tko se javlja za riječ? Izvolite. Dobro, možda bismo mogli ne održati taj sastanak. Znam da tajništvo nema lak posao. Često se u isto vrijeme održavaju sastanci odbora za ribarstvo i za poljoprivredu, imamo članove u oba odbora i sad imamo slučaj da se čak i glasanja poklapaju. Dakle, ako glasam na odboru za poljoprivredu, ne mogu sudjelovati u radu odbora za ribarstvo. To govorim zato što smo neki članovi različitih e, odbora. Znam da je stvar složena i tajništvo je napravilo sve što je moglo, ali evo, ako se neki dani poklapaju, onda to ne bi trebao biti slučaj i sa glasanjem, bar da nisu stvarno u isto doba. Nadam se da to neće biti slučaj u budućnosti. Tak, u to bliskości merytorycznej komisiji Dobro. Mislim da ova pitanja nisu povezana. Tako da ćemo proslijediti ove informacije kako bi se to uzelo u obzir. Hvala. Ja bih samo htio podržati ovo što je rekao kolega Desi, gospođa Garcia. Ne možete istovremeno u ponedjeljak navečer glasati na dva odbora. Neki od nas također u to vrijeme govore na plenarnom zasjedanju. I to doista otežava stvari. Evo, dio ovog sastanka je sutra popodne, čuo sam otkazan, imat ćemo ekstra vrijeme u Strasburu, to doista nema smisla i nadam se da ćemo dokinuti ovu praksu. Ali ukoliko ćete to doista učiniti, onda evo treba početi u 18, 18.30, pa to znači da ćemo stići na normalnu večeru. E, Bardzo dziękuję. Przyjmujemy Państwa. Hvala vam. Naravno, sve ćemo ovo zapisati što ste rekli. Molim vas samo jedan trenutak. Dakle, kao što sam već rekao, sve ćemo to zapisati i potrudit ćemo se. No to ne ovisi sad samo o nama, da li postoji ovakva mogućnost i molim vas za razumijevanje. Čini mi se da sam čuo francuski jezik, možda bi prevoditelji to mogli provjeriti. E, točka broj 2. Odobrenje zapisnika sa sjednice održane 9. siječnja i od 25. do 26. siječnja. Mislim da zapisnik možemo odobriti. Zatim preskačemo točku 4 jer smo ju pomaknuli za kasnije. A sada onda slijedi izvjestitelj gospodin Serao Santos. Radi se o promicanju kohezije i razvoja u najudaljenijim regijama EU-a, provedba članka 349 ugovora o funkcioniranju Europske unije. I tu je nadležni odbor regiji. Naravno, mi znamo koliki je značaj poljoprivrede pogotovo u ruralnim područjima i u najudaljenijim regijama i želimo da poljoprivrednici imaju određene privilegije u ovim regijama. Sjećam se kada smo bili na Azorima, to je bilo vrlo poučno putovanje, tamo smo vidjeli posebnosti tamošnje poljoprivrede i ribarstva no mislim da će gospodin uh, Santos to moći bolje izložiti. Izvolite, imate riječ. Hvala. Hvala vam što se sjećate još ovog putovanja. Poštovani kolege, poštovane kolegice, kao što znate, člankom 349. E, ugovora o funkcioniranju Europske unije najudaljenijim regijama Europske unije dan je poseban status kako bi se vodilo računa o udaljenosti od kopna klimatskim uvjetima, teritorijalnim uvjetima i o njihovoj ekonomskoj neovisnosti pa i e, što se tiče činjenice da oni proizvode ograničen broj proizvoda. Znate da je sud Europske unije 15. prosinca 2015. godine presudio da e, ovaj članak 349. predstavlja odgovarajuću pravnu osnovu kako bi se na odgovarajući način prilagodile zakonodavne mjere Europske unije kako bi se te regije onda na bolji način integrirale i kako bi se pritom vodilo računa o svim aspektima i strukturnim stalnim eh, aspektima tih regorija. Najudaljenije regije eh, nude veliki broj mogućnosti pa i za budućnost, ali treba pritom voditi račun o klimatskim promjenama, o tehnološkim izazovima. Eh, te su regije bogate izgledišta bioraznolikosti, morskih bogatstava, šuma isto tako tamo postoje posebne i klimatski uvjeti koji omogućavaju posebne uvjete za istraživanje i za inovaciju. Poljoprivreda je ključna za najudaljenije regije Europske unije. Dakle, BDP-u e, postoji veliki doprinos poljoprivrede u odnosu na druge sektore. Na Azorima, to je područje koje ja jako dobro poznajem, Doprinos e, poljoprivrede u BDP-u je 9% i to je primarni sektor koji je odgovoran za 11% radnih mjesta. E, mnogi mladi ljudi žive u poljoprivrednom, e, rade u poljoprivrednom sektoru što je tri put više od prosjeka Europske unije. Dvije trećine teritorija mm, u biti čine poljoprivredna zemljišta, a to dokazuje značaj e, socijalne i ekološke uloge poljoprivrede na ovom području. OZEI to je posebni program Europske unije za najudaljenija za najudaljene regije. Mm, ključan je instrument za razvoj i održavanje poljoprivrede u tim regijama i sve to je potvrđeno u nedavnom izvješću Europske komisije koja je procijenila kose i njegovu primjenu. Zaključci se odnose na činjenicu da bi se Kosej trebao održati. Inače će doći do posljedica, negativnih posljedica za zapošljavanje, zaštitu okoliša i teritorijalnu dimenziju e, ovih, ovih područja. Kozej mora dakle sadržavati odgovarajuća financijska sredstva i to u okviru pregovora za sljedeći financijski okvir. Dakle, primjerice, to je bitno za mlijeko, govedinu, šećer, banane. Poljoprivredna aktivnost ključna je, nezamjenjiva je djelatnost za najudaljenije regije. Vodite računa i o ekonomskoj i financijskoj krizi pritom Dakle, jako je teško pronaći alternative za ove regije s obzirom na njihove zemljopisne uvjete i ključno je da se tamo održi poljoprivredna djelatnost. Fluktuacije cijena sve su češće. Zbog toga poljoprivredni sektor e, često e, nastrada ako dakle postoje mjere koje se primjenjuju u slučajevima krize. Do toga je došlo kada su ukinute kvote za mlijeko, recimo e, Azori proizvode 30% mlijeka koje se proizvode u našoj državi. I e, ta proizvodnja mlijeka ključna je za socioekonomsku ulogu Azora. E, to vrijedi isto tako i za banane i za šećer, za posebne vrste šećera tu su dakle potrebne e, mjere podrške. Isto tako posebno je posvetiti posebno poglavlje e, posljedicama e, ugovora o slobodnoj razmjeni. Dakle, treba vidjeti kakav će posljedice za najudaljenije regije imati taj sporazum, a regije trebaju isto tako sudjelovati u postupku pregovora. To se prije svega odnosi na poljoprivredu. E, izvješće sa ne o e, zaštitnoj klauzuli vezano uz banane u sporazumu sa Kolumbijom i Peruom e, u biti ukazuje na to da postoji slična obveza u tom tekstu. Ovaj ova zakonska obveza treba se uzeti u obzir i nadam se da će se to učiniti u kratkom roku. Zahvaljujem.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 na njegovom radu, to je dobra osnova za početak naših pregovora. Kao što je predsjednik već rekao, bio je važan posjet našeg izaslanstva Azorima, jer smo baš tamo vidjeli koje su obveze koje pritišću najudaljenije regije. Ono što piše u članku 349 ograničava diverzifikaciju poljoprivrednih aktivnosti u tim regijama. Isto tako, može biti prepreka za poljoprivrednu proizvodnju, što je ključno za regionalni razvoj. Konačno izvješće, nakon posjeta izaslanstva, bilo je dakle e, plodonosno. Tu smo dakle došli do važnih zaključaka i o njima moramo voditi računa tijekom pregovora kako bismo došli do dogovora. Potrebno je zaštititi okoliš, bioraznolikost, ekološke vrijednosti, ali isto tako promicati dinamizaciju društva ovih regija. U trenutnom kontekstu krize e, teško je održati proizvodnju mlijeka na Azorima, što je jedan od glavnih e, motora e, rasta na ovom području. Dakle, potrebno je dodijeliti odgovarajuća financijska sredstva ovoj regiji, kao što je to već učinjeno u prošlosti, za banane. Dakle, nije da mi sad želimo imati dodatne mjere podrške, već želimo raditi na tome e, da sve bude pravedno između regija. E, program Kozei primjenjen je u mjeri od 100%, što znači da nije dovoljno izdvojeno u proračunu za taj program. Potrebno je izdvojiti više sredstava, kao što je rekao izvjestitelj. Pozej, dakle, je program e, ruralnog razvoja i mora nastaviti voditi računa o najudaljenijim regijama e, i što se tiče upravljanja programima e, u vezi sa subsidijarnošću. Na taj način će se programima moći bolje upravljati. E, stopa sudjelovanja Europske unije mora biti odgovarajuća s obzirom na e, stopu razvoja e, najodeljenih regija. Ne treba samo voditi računa o BDP-u po stanovniku, već treba voditi računa o razlikama Isto tako bilo bi zanimljivo proučiti nove oblike jačanja poljoprivrednog sektora u navedenim regijama. E, primjerice, u mojoj regiji postoji visoka stopa nezaposlenosti, pa bi bilo korisno e, razmotriti pri reviziji sljedećeg višegodišnjeg financijskog okvira. E, bilo bi dobro, dakle, raspraviti upravo ta pitanja. Dakle, pokušati mm, podržati ovo pomlađivanje, da tako kažemo, e, voditi računa o politikama, inovacije e, koje su provedene do sad. Evo, e, bit će mi čast raditi s vama, gospodine Serao Santoš. Andrijo? Da, zahvaljujem gospodine predsjedniče. Prije svega želim e, zahvaliti Ricardo Sirao Santošu na njegovom radu. Ja sam radio na izaslanstvu koje je posjetilo Azore i tada smo osvijestili koliko je specifična i delikatna situacija u tim regijama. Gospodin Santoš i, i gospođa Ribeiro rekli su da treba voditi računa o tom aspektu. I kada se traži diferencirani tretman, možemo shvatiti koliko je to bitno. Recimo, proizvodnja mlijeka na Azorima, vidimo koliko je ona bitna za taj teritorij. Dakle, što se tiče ovih poljoprivrednih izuzetaka, iznimki, e, zato bi trebalo, o tome bi trebalo voditi računa kada se govori o najudaljenijim regijama Europske unije. A što se tiče sporazuma o slobodnoj razmjeni, e, naravno da treba voditi računa o ranjivosti tih e, teritorija i to smo isto tako već spomenuli isto tako podršku sektoru proizvodnje banane i šećera, to je također bitno, pogotovo kako bismo izdvojili posebne vrste šećera iz pregovora, trgovinskih pregovora, kao što smo već čuli u predstavljanju izvješća. Moramo, ponavljam, voditi računa o specifičnostima e, najudeljenijih regija koje su dio Europske unije. Bez. Hvala gospodine predsjedavajući, dragi kolege i kolegice. Ja sam također bio na tom putovanju. Posjetio sam Azore, no želim se vratiti na 2004. Kada sam ušao u parlament, ja sam bio izvjestitelj za tržište šećera, njegovu reformu zajedno sa kolegom iz SND-a i prvo putovanje tijekom prvog putovanja posjetili smo um, otoče Reunion i tamo smo vidjeli koliko su važna takva putovanja jer e, na taj način imate puno više razumijevanja za tamošnju situaciju, za situaciju u najudaljenijim područjima. I to smo vidjeli i na Azorima, draga Sofija, dragi Ricardo. Tamo sam primijetio da 30% portugalskog mlijeka je proizvedeno na Azorima i naravno to je povezano sa visokim troškovima jer to mlijeko treba transportirati na kontinent. Tako da bi možda za ove troškove mogli kroz program POSEJ ili ruralni razvoj platiti, isplatiti bespovratna sredstva kako bi oni mogli držati korak s ostalima. Osim toga, bilo je zanimljivo da se na Azorima uzgaja i čaj. To je jedino područje u Europi gdje se uzgaja čaj i to 136 tona, to je dosta velika količina. Zatim drugi proizvodi su primjerice banane i mislim da je to vrlo vrijedno za Europu i zato je dobro da imamo programe poput programa POSEI to sam vidio i u zadnjih nekoliko godina od kad sam ovdje. Uvijek sam pružao veliku potporu takvim programima koji su od velike koristi za Europu i mislim da bismo se trebali udružiti i pružiti pomoć ovim najudaljenijim područjima. Vrlo je važno da i tamo sačuvamo radna mjesta kako bi i tamo ljudi imali izglede za dobar život u budućnosti. Hvala. Ja bih se u ime našeg izvjestitelja Aldea zahvalila na ovom izvješću. Mislim da je vrlo važno da mi kao poljoprivredni odbor pošaljemo signal da nećemo zaboraviti ova područja, najudaljenija područja koja su vrlo važna za socijalnu koheziju meni se osobno sviđa točka broj 2 koju ste napisali u izvješću gdje se ne radi samo o zaštiti okoliša, već se spominje i već se spominju i ljudi koji žive u tim regijama i za mene je također vrlo važno da im pružimo perspektivu za budućnost, pogotovo mladima, jer ti problemi koje eh, vidimo kod eh, Um, prijenosa poljoprivrednih dobara s generacije na generaciju su iznimni i ti problemi su uh, pogotovo prisutni u ovim najudaljenijim područjima i zato je potrebno da zainteresiramo mlade za poljoprivredu. Ja bih voljela ako bismo mogli imati ovdje više proizvoda zaštićenih, proizvoda zaštićenog zemljopisnog podrijetla kako bi doista očuvali njihove karakteristike i u svakom slučaju se slažem s tim da bismo trebali isplatiti bespovratna sredstva za ova područja jer samo na taj način ćemo doista uspjeti u tome da se poljoprivreda ovdje nastavi kao i do sada. Hvala. Hvala gospodine predsjedniče. Prije svega želim zahvaliti kolegi Serao Santos na odličnom izvješću. E, poljoprivredna djelatnost ključna je za dinamizam najudaljenijih e, regija i za održavanje tih e, kohezije tih područja, kao što je to isto tako zaštita okoliša i zaštita bioraznolikosti. Doprinos e, specifičnih rješenja kako bi se dakle udajio problem e, e, statusa otoka zato je dakle ključno održavanje poljoprivredne aktivnosti u najudaljenijim regijama. Posej treba dakle ojačati i treba mu dati dodatna financijska sredstva, odgovarajuća sredstva kako bi se spriječio rizik da se napusti poljoprivredna aktivnost pogotovo što se tiče zaposlenosti u najudeljenim regijama. Smatram da vodeći računa dakle, o tome da je proizvodnja mlijeka nezamjenjiva u najudeljenim regijama, komisija i države članice trebaju više eh, ojačati program POSEI kako bi se dakle ojačala direktna plaćanja, izravna plaćanja, ali isto tako kako bi se ojačali programe za ruralni razvoj u drugom stupu zajedničke poljoprivredne politike. Isto tako tu postoji pitanje velike udaljenosti najudaljenijih regija od e, tržišta potrošačkih e, dobara, što dakle dovodi do dvostrukog skladištenja, da tako kažemo, i tu je komplicirana logistička organizacija i, i o tome treba voditi računa i o tom aspektu komisija treba voditi računa i tu treba dakle dati odgovarajuće investicije. Zahvaljujem. E, Dobro. tim bih još jedan dao riječ gospodinu Santosu, izvjestitelju. Muito obrigado. Eh, Zahvaljujem. Zahvaljujem na riječima podrške koje su mi uputili kolege. Svi prepoznaju važnost poljoprivrede za europsko gospodarstvo, ali prije svega za gospodarstvo najudaljenijih regija htio bih ovdje naglasiti ono što smo čuli o specifičnim proizvodima kao recimo proizvodima koji se tiču čaja primjerice u najudaljenijim regijama potrebno je djelovati na uravnoteženi način, vodeći računa o tehnološkom napretku, kao što je rekao gospodin, e, gospođa Ribe, rekao gospođa Ribeiro isto tako naglasiti važnost poljoprivrede za zaposlenost i druge socioekonomske aspekte. Što se pak tiče oznake zemljopisnog podrijetla, to je isto tako bitno, mislim da bismo u ovom trenutku sad mogli nastaviti s radom, znači doći do konsenzusa što je bitno, jako bitno za razvoj najudaljenijih regija. Mi smo u svakom slučaju na raspolaganju za savjete i druge vaše primjedbe i gospođa Ribeiro dolazi iz um, ultraperiferne, dakle jedne od najudaljenijih regija i zbog toga smo posebno zainteresirani da se potrudimo kako bi ova ovo izvješće bilo plodonosno baš za poljoprivredni sektor. Zahvaljujem. A, ispričavam se, e, morat ću otići, ali to nije zbog toga što me ne zanimaju sljedeća izvješća, već moram prisustovati odboru e, za ribarstvo zbog saslušanja. Zahvaljujem. Sada zaključujemo ovu točku dnevnog reda. I prelazimo na e, odobravanje zapisnika sa Dakle, o, trebam ovdje naglasiti da je rok za podnošenje amandmana drugi još kada 2017. godine i prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. Obvezujuće godišnje smanjenja emisija stakleničkih plinova. po državama članicama od 2021. do 2030. za otpornu energetsku uniju i radi ispunjavanja obveza u skladu s Pariškim sporazumom te izmjena uredbe broje 525 2013 Europskog parlamenta i vijeća o mehanizmu za praćenje i izvješćivanje emisijama stakleničkih plinova, izvješćivanje o drugim informacijama u vezi s klimatskim promjenama. Nadležni odbor je odbor Envi. Izvjestitelj že mišljenje je e, gospodin Kaputa. Ovo smanjenje emisija u razdoblju 2021. do 2030. godine jako je bitno. u ovom sektoru, dakle potrebno je izraziti mišljenje odbora za poljoprivredu i zbog toga smo pripremili izvješće za koje je bio zadužen gospodin Kaputo i sad mu predajem riječ, izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedavajući. Poljoprivreda predstavlja oko 10% e, ispuštenja stakleničkih plinova u Europskoj uniji posljednjih godina cijeli niz faktora, kao dakle značajno smanjenje broj e, jedinki, e, odnosno grla goveda i e, bolje upravljanje gnojivom dovelo je do smanjenja emisija Pričemu, dakle, od 1990. do 2012. godine došlo do smanjenja od oko 24%. 2016. godine 16,3 milijarde eura iz proračuna ZPP-a eh, upućeno je održivom eh, upravljanju klimom i dakle zaštiti klime. U ovom trenutku eh, Europsko vijeće pritišće mm, u smislu prijelaza na gospodarstvo sa niskom emisijama ugljika kako bi se spriječile klimatske promjene i dakle ovaj sektor želi prihvatiti sve mogućnosti kako bi poboljšalo e, ekološke performanse. E, bottom-up pristup koji je u temeljima Pariškog sporazuma e, ukazuje na to da u ovom prvom razdoblju nije vjerojatno da će doći do smanjenja koje će biti dovoljno kako bismo ostvarili cilj Europske unije da do 2030. godine Europska unija smanji barem 40% emisije stakleničkih plinova u odnosu na 2005. godinu e, odnosno 30% za sektore koji nisu ETS-u. E, dakle, u tom kontekstu jasno je da je ključno da je ovo izvješće i prijedlog uredbe ključno e, naziva se effort sharing e, i tu se definiraju nacionalni ciljevi kao poticaj za buduće politike koje će dovesti do većeg smanjenja emisija. E, ovo je zanimljiv prijedlog. Ja samo želim ukazati na neke točke, tu se radi o četiri točke koje su posebno problematične u ovom prijedlogu i koje sam ja već e, za koje sam ja već dobio, odnosno podnio nekoliko amandmana. Prva je točka, dakle aktivnost sektora LULUCF. E, ovo je aktivnost e, dakle koju treba uračunati na odgovarajući način kao i druge sektore koji se odnose na effort sharing, a to nije samo mehanizam fleksibilnosti. Dakle, poljoprivredno-šumarski sektor, uključujući upravljanje šumama, trenutno se ne uzima u obzir, a zajedno bi priznavanje e, mogućih e, e, emisija iz, neodgovaraju, iz neodgovarajućeg upravljanja, trenutnog upravljanja drugim sektorima, dakle čime bi šumarski sektor omogućio bolje rezultate. Prijedlog uredbe o efočengu daje odgovarajuće prijedloge kako bi se dakle moglo uzeti u obzir pri, doprinos šumarskog sektora. Druga točka se tiče potrebe da se dakle fleksibilnost um, e a što je predviđeno člankom 7. E, prebaci dakle na apsorbirajući efekt LULUCF-a što bi imalo za efekt oko 425 milijuna eura. Pariškim sporazumom priznata je važnost sektora LULU-CF zbog njegovog potencijala oblažavanja. I to je u skladu sa e, Europskim vijećem 2014. od 10. mjesecu 2014. godine gdje se naglašava važnost poljoprivrednog sektora i da se dakle razmotri o tome kako se može optimizirati doprinos sektora ublažavanju pogotovo putem aktivnosti LULUCF. E dakle, smatram da da nije moguće da se složimo sa kritikama nekih e, koji su rekli da se e, poljoprivredne emisije mogu kompenzirati s apsorbiranjem u sektoru LULUCF, dakle da bi se na taj način e, neke, neke zemlje mogle izvući e, a mislim da je dakle taj cilj ambiciozan, ali isto tako je ostvariv. Ne samo za poljoprivredna gospodarstva, već i dakle za sve one aktere koji su aktivni u ovom e, sektoru. Ciljevi nisu samo ekološki, već su socijalni i gospodarski. I ključno je ne samo da se održe kriteriji fleksibilnosti koji su već uvedeni, već da se prošire ovdje mogućnosti kako bi se omogućio odabir instrumenata i diferenciranih mjera čime bi se na brži način mogli ostvariti ciljevi. U svakom slučaju kako bismo spriječili e, rizi da, da se ova fleksibilnost smatra nekakvim načinom da se izbjegnu obaveze, bitno je da se e, fleksibilnost e, luce F sektora ne koristi dakle da se koriste isključivo kako bi se kompenziralo e, za emisije koje su proizvedene baš u tom sektoru. Treća točka odnosi se na e, onaj onu sivu zonu e, predloga. Tu se dakle definiraju godišnji ciljevi za države članice u razdoblju od 2021. do 2030. a da se pritom ne ukazuje na sisteme ublažavanja pri čemu se ne smanjuju same emisije. Pogotovo u poljoprivrednom sektoru gdje E, je potrebno podržati dobre prakse i smanjenje emisija. U tom smislu smatram da je potrebno podržati inovaciju u poljoprivredi, e, uvodeći nove mjere koje će povećati sposobnosti sekrestracije ugljika i na taj način dakle poboljšati performanse poljoprivrednog sektora, pogotovo Dakle, što se tiče konzervativne poljoprivrede i precizne poljoprivrede. E, što se pak tiče kontrole i nadzora, e, vidjeli smo prijedlog e, godišnjih kontrola, odnosno petogodišnjih kontrola. Mislim da bi se na taj način ograničile ograničilo područje primjere korektivnih mjera i efikasnost sankcija. Recimo, u slučaju nepoštovanja, e, se, te, mjere će se primijeniti prvi puta tek 2026. godine. E, godišnje kontrole pak bi omogućile razmjenu kvota, vodeći računa o većoj svijesti e, o tome koju će države članice imati u manjem vremenskom razdoblju. Dakle, mislim da su to ključne točke na koje sam se dodatno koncentrirao tema je prilično tehničke prirode, e, prilično je komplicirana i e, uvijek je tu potrebna suradnja svih prisutnih. Zahvaljujem na suradnji. Hvala lijepo. Vi se nećete iznenaditi što imam nešto za dodati riječ o emisiji dakle, stakleničkih plinova iz poljoprivrede. Jedna od najvećih je para. Koliko nećete ništa poduzeti po tome, dakle riječ je tu o transpiraciji biljaka, to je potreban proces, onda biste bili ludi što se uopće u to miješate, i drago mi je što doista nitko ne predlaže ništa vezano uz isparavanje. Međutim, ukoliko ništa ne poduzmete u vezi s tim, ništa nećete učiniti u borbi protiv stakleničkih plinova. Dakle, imamo ovdje dakle, problem sa CO2, riječ je o hrani za biljke i nedostaje ga u stvari, zato što biljke rastu puno brže ukoliko bi ga bilo više u atmosferi zapravo štetimo sami sebi pokušajem smanjenja tom tog plina. Potom je tu dušikov oksid, dakle njega također proizvode biljke. I evo, komisija želi da se tu uzgaja više tih biljaka, dakle da oni upijaju taj e, plin, pa da ga onda opet vraćaju u atmosferu i onda dakle to je dio tog procesa kruženja. Onda ih brine metan, Njega proizvode životinje, dobro istina, možete uzgajati životinje koje će ga možda e, proizvoditi nešto manje, ali ukoliko doista to želite, onda će vam biti potrebne dakle, genetske modifikacije, pošto se to komisiji ne sviđa, onda ništa od toga. Onda dakle se spominje hrađe, hranjenje dakle stoke nekakvim koncentratima, to će izmijeniti njihovu probavu, ali to je skupo i nema šanse da to učinite. Tko dalje emitira dakle metan? To su sva ova stabla koja ste posadili, često tu grane trunu u blizini vodenih površina, one isto emitiraju metan, to bi trebalo posjeći, ovdje je sve puno kontradikcija. Potom tu je ozon, njega ne emitira sektor poljoprivrede, a vidjeli smo da je to došlo iz sektora proizvodnje frižidera, tu su se te brojke bile smanjile vezano uz taj plin i sve se to zapravo čini kako bi se ispunile obaveze iz Pariškog sporazuma. Jedan zviždač je nedavno izjavio da vezano uz klimatske promjene da su se ti brojevi selektivno namještali da bi situacija ispala gore nego što jest. I mi se jednostavno trebamo kaniti svega toga i nastojiti proizvoditi e, hranu za rastući broj stanovnika. Hvala lijepo zastupnik Flanagan. Hvala. Ovo je doista bilo zanimljivo i slažem se sa većinom onoga što je rekao kolega Kaputo, dakle vezano uz mjere koje moramo poduzeti kako bismo smanjili dakle emisije stakleničkih plinova iz poljoprivrede. Sada sam iznenađen nakon onoga što se dogodilo prošlog tjedna na plenarnoj sjednici. Mi se uzimamo sve ovo u obzir da bismo smanjili klimatske promjene, proizvodimo hranu, dakle s najmanjim ugljičnim otiskom onda to stavljamo na brod ili na avion i ćemo to u Kanadu. Doista ne mogu shvatiti se doista, ukoliko ste doista ozbiljni u borbi protiv klimatskih promjena, kako to možete podržavati? Htio bi da mi komisija to objasni, jer se ja sad pitam, jeste li vi klimatski skeptici? jer ukoliko se nastavi sa sporazumom CETA, onda to zasigurno jeste. Ili lažete sami sebe i doista baš briga za planet na kojoj živite. Pa što, kako stoje stvari? Jeste li ozbiljni kada je riječ o borbi protiv klimatskih promjena ili vas do, doista ništa nije briga i mi ćemo s jednim drugima slati poljoprivredne proizvode na drugi kraj svijeta. Evo, neka mi doista to neko ovdje iz komisije objasni kako CETA je, kako CETA može biti u skladu sa svim ovim što ovdje radimo, to je lakrdija. Pan Kaputo Gospodine Kaputo, to pa ćete se nam morati pojasniti, no prije toga dajem riječ kolegici. Puno hvala, hvala i izvjestitelju. Ja sam iznenačena kada čujem da poljoprivreda ima samo ograničen potencijal kada se radi o ciljevima zaštite klime. Ne slažem se s tim. Stoga me iznenadilo, gospodine Kaputo, što ste naveli da 20% je da je došlo do smanjenja kod stoke od 20%, pogotovo kod mlade stoke, a ja sam vidjela da se radi o brojci od 5%, dakle tu se radi o vrlo blagom smanjenju i mislim da smo samo u slučaju koza i ovaca doživjeli ovako veliki pad broja. Tako da me zanima što ste mislili time. Ja sam uvjerena da poljoprivreda kao i svi drugi sektori doprinosi i da mora doprinositi tome da postignemo ciljeve, klimatske ciljeve Spominjali ste 280 milijuna tona CO2 i da želite uvesti taj ekvivalent, tu fleksibilnost, ali mislim da je to vrlo problematično, pogotovo ako povisimo ovu vrijednost na 425 e, milijuna tona CO2. Mislim da nije dobro ako ćemo pošumljavati na račun zelenih površina jer mi želimo zadržati postojeću E, postojeći broj stoke i svoju stoku moramo prehranjivati sa europskih oranica, a ne se oslanjati na uvoz. Dakle, potrebne su nam ove površine, potrebne su nam zelene površine, to je također vrlo važno i za prehranu preživača i stoga mislim da ne bismo trebali e, tu e, miješati dvije stvari. U svakom slučaju trebamo se držati E, klimatskih ciljeva, a ako povisimo ovu količinu na 425 milijuna CO2, onda e, ćemo morati klimatske ciljeve smanjiti za 2%. Ako uzmemo u obzir sve mogućnosti koje poljoprivreda pruža, onda moramo biti vrlo oprezni kada je riječ o konzervativnoj poljoprivredi, jer tu se prije svega koristi glifosat koji uništava tlo, a ako želimo aktivno živuće tlo, onda možemo također uzgajati humus i na taj način ćemo vezati CO2 iz zraka i to će funkcionirati samo ako imamo zdravo tlo, ako imamo aktivno tlo, a to ćemo i tekako poremetiti ako ćemo koristiti glifosat. Stoga mislim da bismo trebali razmisliti još jedan puta o tome. Svi mi znamo koliko e, duboko se ugljik ovdje pohranjuje. No, e, kako bi pokrenuli e, ciklus, kako bi uzgajali humus, onda bi također postigli uštedu, mogli bi vezati CO2, postigli bi poboljšanje i to su stvari o kojima sada treba razmišljati, a ne trebamo razmišljati o tome kako ćemo ranice pretvarati u šumske površine. Hvala, a sada gospodin Des. Hvala gospodine predsjedavajući. Elizabeth Köstinger mi je rekla da ona danas neće stići pravovremeno na sastanak, a vi e, ste me gospodine Kaputa zamolili da iznese mišljenje u njezino ime. Puno hvala gospodinu izvjestitelju na vrlo uravnoteženom nacrtu izvješća. Vrlo je važno da sigurnost hrane i održivo korištenje resursa ne budu E, dvije stvari koje su suprotstavljene i stoga je naravno i poljoprivreda vrlo važna, treba nam dobar zakonodavni okvir i to je nešto što zahtjeva usku suradnju i preraspodjelu opterećenja unutar LUCF-a. Kao prvo moramo povećati e, mehanizam fleksibilnosti na 425 milijuna tona, zatim održivo gospodarenje šumama je također vrlo važan dio ovog mišljenja. Zatim kao treće, zahtjev za vezivanjem e, CO2 u okviru mehanizma fleksibilnosti. To je nešto na čemu još trebamo poraditi, zatim razlikovanje e, izvora CO2, to je nešto što treba osvijestiti u raspravi o zelenoj ekonomiji, a to ćemo postići samo uz pomoć održive poljoprivrede, a vama se gospodin Kaputo želim zahvaliti na odličnoj suradnji, toliko gospođi Köstinger, a sada imam i naravno svoje komentare. Želim se zahvaliti na svim prijedlozima koje smo danas ovdje čuli. Meni je važno da ne kritiziramo poljoprivredu u ovoj raspravi u Njemačkoj. Danas imamo manje krava nego 1950. To moramo reći javno. Dakle, nisu krave te koje uništavaju klimu. U istom ovom periodu u Njemačkoj je bez e, goriva iz avioindustrije porastao E, porastla količina e, mineralnih e, goriva na 63 milijuna tona. Zatim, ako pogledate koliko je bilo konja u Njemačkoj, danas je puno manje konja, puno manje stoke u Njemačkoj i situacija se znatno izmijenila. Ja sam se na ja sam se privatno također prilagodio i sada svake godine štedimo puno ložulja zato što smo prešli na alternativne načine puno je mogućnosti i što se tiče kalkulacije vezano uz CO2, ono što se uopće ne uzima u obzir na mnogim krovovima poljoprivrednih dobara nalaze se solarna postrojenja koja također doprinose uštedi CO2. Tako da bi bilo jako dobro kada bismo također e, unijeli ta solarna postrojenja u ove kalkulacije. Mi proizvodimo znatno više struje nego što nam je potrebno, proizvodimo čak i više energije nego što nam je potrebno na poljoprivrednim gospodarstvima i stoga neću dopustiti da nas javnost optužuje. I zadnja stvar koju želim reći, moramo se pobrinuti za to da se drvo više koristi. Više drva, manje umjetnih materijala. Tu također možemo uštedjeti na CO2. Imamo drvene prozore, drvena vrata i tako dalje. I e, CO2 jako dugo ostaje vezan u drvu Postoji jedna stara zada, stara preko 400 godina sa drvenim podom i taj drveni pod je još uvijek u toj staroj kući i zamislite samo koliko je CO2 vezano u tom drvu. A kada bismo koristili više drva umjesto plastičnih elemenata bi to bilo jako dobro za uštedu CO2. I posebno i Hvala. A sada gospođa Neuchler. E, vodimo raspravu koja izaziva uvijek iste reakcije. Jedni kažu da, mi želimo doprinijeti, mi uviđamo da poljoprivreda može doprinijeti zaštiti klime no naravno postoje i negativna područja u poljoprivredi i to moramo jasno reći da poljoprivreda može doprinijeti zaštiti klime. Mislim da je šteta gospodine Desak uvijek tako reagirate i kažete da vas javnost za nešto optužuje. Poljoprivreda mora doprinijeti zaštiti klime i to je tako dobro. No imam još jedno pitanje, naime mene zanima što će se dogoditi između 2018. i 2031. To su vrlo to je vrlo važan period kada se radi o zaštiti klime, jer e, tu ćemo e, ponovno revidirati situaciju, vidjet ćemo koje smo ciljeve postigli, kakva je situacija po tom pitanju i jesu li nam potrebne neke izmjene. Stoga bih se obratila gospodinu izvjestitelju i mislim da je vrlo važno reći da moramo uvesti rokove kada se govori o preraspodjeli opterećenja i moramo provjeriti kakva je situacija, koliko toga smo postigli. Ja ću to također možda podastrati u obliku amandmana, ali želim to reći i izvjestitelju. Dakle, moramo imati češće rokove revizije kako bismo vidjeli što smo postigli, jer potrebna nam je provjera korak po korak i mislim da je to svakako potrebno ugraditi u ovo izvješće. I naravno da poljoprivreda treba doprinijeti zaštiti klime i naravno da ona to može. I Hvala vam. Ja podržavam sve prijedloge kojima se želi osigurati da poljoprivreda napravi sve što može kako bi se smanjile emisije stakleničkih plinova koje proizvodi. Međutim, kada se bavite ovim pitanjima, trebamo promovirati dobre prakse. imamo područja u poljoprivredi koja pomažu u borbi protiv e, klimatskih e, promjena. Imamo primjere koji daju značajan e, doprinos dakle ovoj borbi koje su značajne za lokalne zajednice. Tu su, tu su dakle primjeri ljudi koji se bave dakle proizvodnjom mlijeka, znamo kako tu svoje stvari vezane i uz propise i mislim da bismo upravo od tog trebali započeti. Potom bismo trebali vidjeti koji su ciljevi ovog e, prijedloga. Kada je riječ o govedini, želimo li smanjiti količinu koju ljudi jedu, takve pokazatelje nisam vidio, čak se prepostavlja da će se pojesti više govedine, dakle otkud će doći to meso. Kao što je kolega Flanagan rekao, meni se čini da će se smanjiti proizvodnju nekim dijelovima Europe i da će se nadomjestiti govedinom koja će doslovce doći sa druge strane svijeta. Moramo pažljivo sagledati kako se baviti ovim stvarima, biti pošteni, pravedni, praktični kada je riječ o emisijama stakleničkih plinova, jer će u suprotnosti izgubiti potporu onih ljudi koji će nam potpora zapravo potrebna kako bismo postignuli ciljeve smanjenja emisija. Gracias, presidente. Bueno, a mí en este debate... Hvala lijepo. Evo, htjela bih nešto reći i podsjetiti kolege. Kada govorimo o poljoprivredi i emisiji stakleničkih plinova, trebali bismo obratiti pažnju na definicije, trebali bismo jasno vidjeti što predviđa industrijski model proizvodnje. I to vam kažem, zato što sada razgovaram o tome kako smanjiti emisije u sektoru poljoprivrede, a u Španjolskoj se istovremeno radi na jednom makro projektu koji predviđa 20 tisuća, dakle stvaranje jednog e, gospodarstva, dakle od 20 tisuća krava muzara. Dakle, zato smatram da bismo trebali biti ozbiljni u svojim namjerama, dakle utvrditi ozbiljna ograničenja kada je riječ o koncentraciji dakle životinja unutar ovih e, velikih e, postrojenja. Uh, Hvala vam uh, lijepa. Ja bih zahvalio izvjestitelju na njegovom izvješću. Ovo je težak dosje, ali istovremeno jako zanimljiv te jako važan. Dakle, i za poljoprivredu i za borbu protiv klimatskih promjena. Ali mi bismo također željeli naglasiti nešto što je kolega već istaknuo, a to je da poljoprivreda bude ne dio problema, već dio rješenja u borbi protiv klimatskih promjena. To je važno nekoliko stvari, imamo veliki potencijal. Prije svega postignuli smo već veliki napredak, dakle vezano uz proizvodnju kilograma mesa, kilograma mlijeka, dakle smanjili smo emisije CO2 i uz pomoć novih tehnologija, dostignuća, to se može još poboljšati. Drugo, zajedno sa šumarstvom poljoprivreda je jedan od malobrojnih sektora koji može dakle, prikupljati CO2 i skladištiti ga u podzemlju. U mojoj zemlji se poljoprivrednici zato sve više interesiraju, oni žele poboljšati kvalitetu tla, žele smanjiti curenje nitrata, ali također to može utjecati na emisije CO2. I potom mislim da evropska poljoprivreda može odigrati važnu ulogu kada je riječ o učincima klimatskih promjena, dakle izmjena vremenskih prilika, a da i dalje uspijemo proizvoditi hranu tamo, primjerice u nekim zonama gdje je došlo do pogoršanja klimatskih prilika. Mislim da bismo trebali pronaći način kako nagraditi poljoprivrednike, nekako doprinose boru protiv klimatskih promjena. Dakle, ja pozdravljam fleksibilnost unutar LULUCF-a, ali dovodim, htio bih postaviti pitanje Europskoj komisiji. Dakle, vi ste rekli da će se iskoristiti samo 70% dakle, kriterija za fleksibilnost. Dakle, ima li onda smisla govoriti o nekim drugim brojkama? Vi ste već rekli da će maksimalan, dakle, e, maksimalna brojka biti 70% od ovih 425 milijuna tona. Hvala, a sada gospođa Müller, izvolite. Želim se složiti sa prethodnim govornikom i zahvaliti se gospodinu Kaputu na ovom izvješću zato što smatram da poljoprivreda već sada doprinosi zaštiti klime i ona nije samo dio rješenja, već je, kako ja smatram, glavni dio rješenja. Ono što bih ja još ugradila u ovaj tekst je da gospodarenje šumama, ako se ono ovako uračuna, da bi moglo doći do toga da će doći do promjene u nadležnostima jer za šumarstvo su šumarstvo je u nadležnosti država članica, a ako ćemo sada izmijeniti ovaj faktor izračuna, onda će doći do izmjene nadležnosti i ja bih svakako bila protiv toga. Inače smatram da ovih 425 milijuna tona CO2 da, bi, da je to nešto na čemu trebamo inzistirati jer smatram da nam je to i potrebno kako bi postigli nešto po pitanju zaštite klime. Hvala. A sada dajem e, gospodinu Metzgeru iz Europske komisije. Riječ izvolite. Okay, good afternoon. Um, dobar dan. Hvala vam na raspravi u ovoj važnoj točki. Komisija želi istaknuti da već sad vidi značajan doprinos e, poljoprivrede i šumarstva kada je riječ o borbi protiv klimatskih promjena. Ne zatvaramo oči pred time. Ali ono što također vidimo jest da i drugi sektori trebaju odraditi svoj dio posla. To je promet, e, zgradarstvo, otpad. I to je glavni razlog zbog kojeg smo predložili ograničavanje ovog instrumenta za fleksibilnost kako ne bi poljoprivreda e, obavljala ono što je na drugim sektorima, dakle kao što su promet, sektor odlaganja otpada i tako dalje. Dakle, vezano uz to je, da je to smanjeno. Što se tiče učinkovitosti troškova, to je također ispravno ukoliko države članice odluče koristiti se tim sustavom onda dakle, dolazimo do ovo procjene od 70%. Ali kao što znate, kada je riječ o politikama, o tome koliko će doprinijeti poljoprivreda i šum šumarstvo, da je to u nadležnosti država članica i dakle ovo ne oduzima to pravo državama članicama da o tome odlučuju, što više pruža fleksibilnost, dakle da odluče u kojem sektoru to žele učiniti, je li to promet, je li to dakle zgradarstvo, je li to odlaganje otpada, ili poljoprivreda i to je dakle suvereno pravo država članica i to evo to dakle objašnjava ovaj, namjere komisije i kada smo radili na ovom prijedlogu onda smo Onda se su povjerenici Kanjete, dakle Hogan, zajedno ovome odlučivali, dakle to je bila odluka kolegija i kolege koje se bave poljoprivredom su sudjelovali u donošenju ove odluke. Hvala lijepo. Hvala. Sada riječ dajem gospodinu izvjestitelju, izvolite. Hvala. Evo, od ovih javljanja za riječ je postalo jasno kolika je važnost ovog dosjeja, ali vidi se i koja je odlučnost e, kolega da se dakle, spasi ovaj sektor. Komisija je dobro rekla, poljoprivreda je već dala svoj doprinos i moramo učiniti što možemo kako to ne bi bila izlika za druge da poduzmu ono što i oni trebaju poduzeti. Međutim, moramo biti oprezni i osigurati se da ovi napori koji se poduzimaju u poljoprivredi, da kada ne idu na štetu poljoprivrednih e, poduzeća. Dakle, sve ovo što poduzimamo usmjereno je ka rezultatu koji će uzeti u obzir zaštitu okoliša i dakle u kontekst dakle ovog sektora. Dakle, moramo nastaviti sa ulaganjem napora kako bismo postignuli dakle bolju zaštitu okoliša, ali ne možemo u potpunosti dakle naštetiti poljoprivrednoj aktivnosti. Odgovorit ću na provokaciju kolega Kartija i Flanagana vezano uz sporazum eh, CETA. Politike kojim, kojima se bavimo na našem eh, kontinentu ogledaju se dakle ukupnom setu politika Europske unije. Ja osobno podupirem taj sporazum koji bi se mogao poboljšati dakle u smislu dobrobiti dakle građana, ali Europa mora obaviti svoj dio posla i ostati lider dakle u smislu okolišnih standarda za ostatak svijeta. Međutim, čini mi se iz svih javljanja za riječ danas da su mišljenja kolega uglavnom u skladu sa smjerom moga izvješća. Sam bih htio precizirati jednu stvar kolegici Elbuk, nadam se da sam dobro izgovorio njezino prezime, koliko nisam, ispričavam se. Ja sam rekao da je, možda evo je tu bila greška u prijevodu, dakle, smanjenje broja grla stoke za 20%. Ja sam rekao da od 1990. i 2012. da je učinak, dakle, poboljšanja na, u svim sektorima, među njima je, dakle, uzgoj stoke, da je to dovelo do smanjenja od 24% emisija dakle, koje su, dakle, do kojih je došlo u, u Europskoj uniji. Mislim da možemo ovim izvješćem značajno doprinijeti ovoj osjetljivoj e, tehničkoj temi. Jer e, izmjenom određenih tehničkih varijabli možemo dakle možemo, možemo dobiti velike posljedice. Nadam se da ćemo tijekom idućih tjedana, dakle idućem razdoblju, e, zadržati u poljoprivredu, dakle u središtu naših e, napora, dakle vezano uz borbu protiv klimatskih promjena kako bismo smanjili emisije. Hvala. Dakle, rok za podnošenje amandmana je 6. ožujak do 13 sati. A sada slijedi iduća točka dnevnog reda, a to je predstavljanje razvoja situacije na tržištu mlijeka i mliječnih proizvoda od strane Europske komisije i također odredbi mliječnog paketa. Dakle, ovo je radni dokument, tu se radi o radnom dokument, o obvezama koje proizlaze iz ovog sporazuma i želimo vidjeti kakva je situacija bila u prošlosti. Sada ćemo od Europske komisije čuti izlaganje. Izvolite, imate riječ. Thank you, uh, chairman, for this, uh... Hvala vam na prilici da ponovno porazgovaramo o sektoru mlijeka. Također da to dovedemo u vezu sa mlječnim paketom koji je za nas od ključne važnosti u smislu pronalaska rješenja dakle, za situaciju na tržištu mlijeka. Ja bih vam rekao nekoliko riječi o stanju u sektoru mlijeka i kakav je razvoj stanja na tržištu, dakle od našeg zadnjeg susreta. I onda ću vam reći nešto o tome da koji su zaključci, kakva je situacija sa paketom za mlijeko, te kako će se razvijati stvari u idućih nekoliko mjeseci. Dakle, situacija u sektoru mlijeka. Već nekoliko mjeseci traje oporavak onoga što smo vidjeli prošlog ljeta, dakle to je bila kriza u sektoru mlijeka. Znate da je bilo previše zaliha na tržištu, da je bio velik pritisak na cijene, da su poljoprivrednici imali teškoća dakle, u prevladavanju te situacije. I upravo zato su se europske institucije dogovorile o paketu solidarnosti za mliječni sektor i to je pomoglo poljoprivrednicima da se pozabave problemom gotovog novca, dakle, ali to je bio povezano i sa još nekim sektorima koji su u to doba trpili pritisak. Dakle, od prošlog ljeta dolazi dakle do smanjenja isporuka mlijeka. Imali smo vrhunac u svibnju 2016. I tu su se brojke onda nastavile smanjivati, dakle približavati se onima iz 2015. Ugupno gledano, 2016. bilježi dakle rast isporuka mlijeka dakle za 0,4%. To je koncentrirano uglavnom u prvom dijelu godine. U drugom dijelu godine vidimo smanjenje. Te je to jedan od razloga oporavka cijena i dakle prosječna cijena sirovog mlijeka je na razini 33,1 centa, dakle u prosincu prošle godine. To je povećanje od 3,7% u odnosu na cijene iz studenog, te osjetno viša cijena nego li zabilježena prethodne godine. Dakle, tu je došlo do oporavka i moram naglasiti to je uglavnom rezultat dakle smanjenja isporuka i to uglavnom u drugoj polovici 2016. Cijene maslaca oni koji su u tom poslu vidjeli su da rastu cijene tu smo doista zabilježili visoke cijene, dakle jasan odmak sa proteina, dakle prema masnoćama. I dakle to sada uglavnom podupire proizvodnju mlijeka i to je učinak koji valja pozorno pratiti. S druge strane, djelomično obrano mlijeko, dakle u prahu, dakle cijena po kilogramu i tu znate da smo imali teškoća u zadnjih nekoliko mjeseci. I dakle u javnoj kupnji smo dakle otkupili značajne količine dakle možemo sada govoriti o 350 tisuća tona to su e, rekordne e, razine dakle koje nisu već dugo zabilježene. A potom imamo reakcije na međunarodnom planu. Naš izvoz je uspješan. Koristimo dakle potencijal izvoza na tržišta trećih zemalja i to su dobre vijesti. Euro je također bio jako konkurentan u odnosu na naše takmace i tu smo dakle imali pristupa trećim zemljama, tamošnjim tržištima i to je pomoglo našem unutarnjem tržištu. Istovremeno, Novi Zeland i Australija, oni su prošle godine smanjili proizvodnju mlijeka. To je za nas također bila dobra vijest u SAD-u. S druge strane, ukupna proizvodnja se povećala to za oko 2%. Gledano dakle unaprijed, proizvodnja će se ponovno pokrenuti. Dakle, dolazimo do proljetne proizvodnje, uskoro. Vidjeli smo poraste isporuka. To su dakle normalne sezonske prilagodbe i moramo pažljivo pratiti situaciju u sljedećih nekoliko tjedana zato što svi trebamo pratiti stanje sa cijenama, dakle utječu na, u tržište. Glavni aspekt kojim bismo se trebali baviti jest kako se proizvođači organiziraju, kako bi se nosili sa promjenjivošću cijene, kako bi izbjegli negativan učinak, dakle promjene cijena na vlastite prihode. I tu dolazim do mliječnog paketa, dakle, i odredbi koje se nalaze u ovom paketu. Kao što znate, on je bio rezultat krize, mlječne krize 2009. i on je trebao pomoći poljoprivrednicima da se bolje organiziraju, da dobiju svoj dakle, udio u ovom lancu proizvodnje mliječnih proizvoda. Kao dakle, ishod ovog paketa, primjene paketa solidarnosti, dakle, s kraja prošle godine, sigurno se sjećate da smo dobili zahtjev vijeća, dakle, da ubrzamo izvješće o ovom paketu. I kolegi, dakle, je u studenom prošle godine usvojio izvješće u kojem se dakle, vide nalazi vezani uz provedbu mlječnog e, paketa u razdoblju nakon 2010. Ako to izvješće je privuklo veliku pažnju. Pozdravljeno je, pozdravljen je njegov sadržaj. ali i ideja dakle da se nastavi sa primjenom mliječnog paketa i u razdoblju nakon 2020. Tako je bilo i ovdje u parlamentu, nekoliko zastupnika je izrazilo zadovoljstvo izvješćem. Također, izvješće pokazuje dakle i načine na koji se dakle proizvođači organiziraju kako bilježi da, da, da oni kolektivno pregovaraju dakle paket je općenito uspješan ali također vidimo da postoje suštinske razlike među državama članicama i da u nekim područjima u Europi još postoje potencijali koji bi se dali iskoristiti, dakle u smislu poboljšanja. To je vezano uz priznavanje dakle udruga proizvođača i mogućnosti kolektivnog pregovaranja. Izvješće pokazuje kako organizacije proizvođača donose razliku, kako su učinkovite u smislu stabilnosti cijena, razine cijena i sigurnosti dakle, isporuke mlijeka. Dakle, to onda dovodi do smanjenja rizika za pojedinog poljoprivrednika, i to dakle u slučajevima kada su organizacije proizvođača dio dakle, ovog lanca opskrbe. Tu su i odredbe o kolektivnom pregovaranju, dakle ugovornim obvezama koje se snažno oslanjaju na, post, na postojanje dakle ovih organizacija proizvođača. Kao što znate, poljoprivredna gospodarstva u prosjeku imaju 20, 20 krava, proizvode 20 tisuća kilograma godišnje. I poljoprivredniku koji ima tako gospodarstvo teško postići pravednu cijenu. Također su nas tu upućuju dakle i rezultate istraživanja naše akcijske skupine koja se bavila ovim pitanjem. Ali vezano uz isporuke mlijeka, one su uglavnom kontrolirane od strane organizacije proizvođača. Međutim, ne, ove mogućnosti još nisu iskorištene do kraja. Tu postoji skepticizam, nepovjerenje koji još uvijek prevladavaju i to će biti izazov pobiti u budućnosti. Međutim, mi bismo mogli ohrabriti poljoprivrednike da se pridruže organizacijama u što je većoj mogućoj mjeri. Zato izvješće govori upravo o načinu kako to postići, dakle osposobljavanje operativno, financijska sredstva, dakle i na europskoj razini. Dakle, podizanje svijesti o potencijalu dakle organizacija proizvođača. Potom praktični primjeri, dakle uspješne, priče o uspjehu, dakle organizacija proizvođača. Treba više poraditi na razmjeni dobre prakse među poljoprivrednicima. Također bi se trebale financirati aktivnosti iz programa za ruralni razvoj naglasiti važnost kolektivnog pregovaranja i kolektivnog djelovanja kako za proizvođače, tako i za prerađivače te davanje dakle, jasnih informacija onome što se može, što se ne može učiniti, što se može očekivati od organizacija proizvođača, naročito vezano uz pravila tržišnog natjecanja. Vezano dakle u zakonodavni aspekt tu je uklanjanje dakle dana prestanka važenja mliječnog e, paketa, to je nešto što bismo mogli uzeti u obzir. I na to ukazuju i zaključci o mliječnom, izveća mliječnom paketu. Prije svega tu su zahtjevi za usklađivanjem, dakle priznavanja organizacije proizvođača. Na koncu Još nekoliko riječi o izvješću, dakle, ove skupine za akcijsko djelovanje. Tome kako poboljšati situaciju u opskrbnom e, lancu. Mislim da tu možemo integrirati ideje i da će to zasigurno postati dijelom e, dakle, radnog programa komisije za 2017. A to sam vam danas htio izložiti doista ovako ukratko, dakle kako mi gledamo na izvješće o provedbi mliječnog paketa, te dakle koji su idući koraci na, u sektoru e, tržišta mlijeka, dakle i rado ću saslušati e, vaše eventualna pitanja. Puno hvala na vrlo zanimljivom izlaganju. Čini mi se da je situacija takva da imamo razloga za optimizam. Gospodine predsjedavajući, predstavnik e, komisije je predstavio zanimljivo izvješće što nas navodi na razmišljanje. Ima nekoliko pitanja koje bih htjela postaviti. Čini mi se, budući da u nekim državama postoje obvezujući kontakti vezani uz prehrambeni lanac, čini mi se da je potrebno dakle, da se ti ugovori, ti koji su obvezujući, budu prisutni u svim karikama prehrambenog lanca, dakle u zemljama proizvođačima kao i u zemljama potrošačima. I e to dakle ne samo u prvoj karici, ovaj ugovorni odnos treba biti prisutan u svim karikama tog lanca. Drugo pitanje. Mislim da organizacije proizvođača nisu još dovoljno razvijene, njihove podorganizacije nisu razvijene što se tiče ovog modela kooperacije. Ja jako vjerujem u taj zadružni model, vjerujem eh, da eh, on može funkcionirati. I to se vidi u zemljama koje nemaju taj model, jer postoji deficit predstavništva i podrške poljoprivrednicima. I na to se trebamo koncentrirati kako bismo dakle, pojasnili državama članica da trebaju pojačati taj zadružni model koji dovodi do dodane vrijednosti za poljoprivrednike u svim sektorima, pogotovo u, mlječ, u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda. Iz prikupljenih podataka vidimo da tamo gdje je prisutan zadružni model, e, dakle tamo gdje je tamo gdje je bolje organizirana ovaj, zadružni model, tamo, je bolje, tamo su bolje organizirani poljoprivrednici, tamo je općenito bolja organizacija i rezultati su bolji. Ta veza treba se dodatno ojačati, a zatim postoji tu i aspekt koji ste i vi naglasili, da je potrebno financiranje e, vezano uz bolju organizaciju poljoprivrednika, ali mislim da to nije pravi problem. Postoje dakle problem financiranja što se tiče ruralnog razvoja. Mislim da se ovdje radi o problemu poznavanja, osjetljivosti, individualizma, ne toliko, da se ne radi toliko o problemu financiranja. Moglo bi se govoriti o poticajima, ali postoje određene, određena izdvajanja E, koja to omogućuju državama članicama. Dakle, ja bih htjela čuti vaš odgovor vezano uz to. Mislim da se tu ne radi o problemu financiranja, već o problemu bolje organizacije i podizanja svijesti u sektoru. I na samom kraju, drago mi je što ste na kraju spomenuli da treba e, voditi računa o izvješću Task Force. E, sektor mlijeka i mešnih proizvoda sada ima bolje rezultate, zahvaljujući mlječnom paketu, ali došlo je do velike krize kao što je to bio slučaj i u drugim sektorima potrebno je uzeti sve to skupa u obzir. Europska komisija mora voditi računa o rezultatima TASForske, inače nećemo se nikad izvući iz krize. To je jedini put kojim možemo krenuti. I zbog toga će izvješće biti jako korisno. Ispričavam se što uskoro moram otići jer moram prisustovati odboru za ribarstvo. Možda neću čuti vaš odgovor. E, imamo jako puno e, zahtjeva za riječ. Ja vas molim e, da se držite vremena. Nećemo imati dovoljno vremena. Zahvaljujem gospodine predsjedavajući. Slažem se s ovim što je rekla mm, gospođa Aguilera. Mm, čestitam na izvješću i zaključcima koje smo čuli čime se dokazuje pozitivni učinak mliječnog paketa na proizvođače. Neovisno o tome što sektor još nije izašao iz krize, krize koja je krenula još prije dvije godine. 89. godine mislili smo da se grupiranjem proizvodnje i kolektivnim pregovorima doći do mm, loših rezultata, do grupiranja moći ali vidjeli smo da to tako na kraju nije ni bilo. Žao mi je što nemam puno vremena na raspolaganju. Koncentrirat ću se na poboljšanja koja su moguća u mliječnom paketu, pregovaranje, kolektivno pregovaranje je na nekim mjestima deficitarno i mislim da bi komisija trebala ovdje omogućiti e, određenu analizu. Politika pregovaranja treba isto tako biti povezana sa distribucijom jer postoje interprofesionalne strukture kao što smo već naglasili. Treća točka je transparentnost. Potrebno ju je poboljšati na tržištima putem observatorija za tržište mlijeka i mliječnih proizvoda. I četvrta točka koju sam naglasio u izvješću, potrebne su upravljački instrumenti koji će biti djelotvorni u vezi sa krizom i isto tako kao zaštitne mjere u slučaju incidenata na tržištu potrebno je naglasiti isto tako da organizacije pod, proizvođača trebaju podršku kako bi mogle biti dovoljno e, velike i imati odgovarajuću protutežu u odnosu na industriju. E, na kraju se moramo pitati e, postavljanje da minimis norme u odnosu između organizacije proizvođača i potrošača, dakle kako ne bi uvijek kupac mogao nametnuti svoje uvjete. Mlječni e, paket je dovoljan za e, održavanje proizvodnje mlijeka u svim regijama, pogotovo onima koje, koje nisu dovoljno zastupljene. I bile su potrebne dodatne mjere e, vezano uz kolektivno pregovaranje, ali u ovom trenutku to nije moguće. Komisija treba e, na čvrst način pristupiti ovim pitanjima, pogotovo što se tiče reforme ZPP-a, kako bi se ograničili rizici za ovaj sektor. Izvolite. Zastupnik Takula, hvala lijepo. Evo, nastojat ću sadržati vremena za riječ. Imam tri pitanja. Hoće li komisija predstaviti neki mehanizam kojim se može ograničiti proizvodnja mlijeka u slučaju krize? Vidimo da dobrovoljni sustav ne funkcionira. Potom utjecaj krize na tržištu još je veći, dakle u najudaljenijim krajevima koji u tom slučaju ne povećavaju svoju proizvodnju. Postoji li politički način da se pomogne tim područjima, dakle, u skladu sa poukama, dakle, krize iz 2009. i 2014. Potom pitanje u vezi ruskih sankcija. Prati li se utjecaj tog embarga na sektor mlijeka i hoće li pomoći tim proizvođačima koji trpe dakle negativne učinke tog embarga. sadašnje mjere nisu bile dovoljne, značile su financijski gubitak eh, za te proizvođače. Eh, Zastupnica Hojbuš. Puno hvala komisiji na ovoj analizi koja je vrlo točna, cijene padaju i tržište sirovine je palo za 4,4%. Naša skladišta su još uvijek puna, tako da je takva sada situacija. Puno ste govorili o tome da je odgovornost kod zadruga, što što vi mislite, koja je njihova uloga? Jer ako naši poljoprivrednici dobiju mogućnost organizacije prije e, stupanja u zadrugu, onda imaju dosta loše šanse. Kod nas je najveća zadruga Milch kontor u Njemačkoj i oni imaju najlošije cijene i u pojedinačnim regijama poljoprivredna dobra opće nemaju e, nikakve mogućnosti zato što u tim regijama više nema mljekara. Dakle, zadruge su dosta loše koncipirane u ovom mliječnom paketu i potrebno nam je rješenje koje još nije predviđeno u ovom mlječnom paketu. Žao mi je što niste rekli ništa o odgovornosti prerađivača jer i prerađivači su odgovorni ako i dalje želite sebe etablirati na svjetskom tržištu, jer puno toga izvozimo, nije da Europska unija ne izvozi, no unatoč tome imamo dosta lošu cijenu i e, unatoč oporavku e, troškovi nisu pokriveni. Dakle, sad samo reći postići ćemo sporazum između prerađivača i poljoprivrednika, mislim da to nije dovoljno ako želimo izvoziti i malo me brine kako će se situacija razvijati zato što se poljoprivredna gospodarstva još uvijek nisu oporavila od ove krize i sada je cijena mlijeka opet pod pritiskom i politika ovdje snosi veliku odgovornost. Moramo ranije intervenirati, a ne čekati dok mnoga poljoprivredna, sve dok mnoga poljoprivredna gospodarstva ne propadnu. Thank you, Hvala lijepo. Imam tri kritike na ovo izvješće. Jer se samo na jednom mjestu spominje potražnja. I to, dakle, u zaštiti zemljopisnog porijekla za sir. Promjenjivost cijena, to se u vezi sa tržištem, a opet tržište se ne spominje. Traži se, potra, je potražnja, a ne intervencija komisije. To bi se moglo postići stvaranjem e, brendova, da kako bi se postigla veća diversifikacija. Mogli bismo pomoći poljoprivrednicima da dođu do sredstava za to, da se pritom ne suočavaju s kaznama. Potom, ne dopada mi se, možda mnogo vas ne zna da više od 50% proizvođača dakle dobiva poticaje dakle za proizvodnju i to dakle ih potiče da se bave tom proizvodnjom, a zapravo ne želimo više ohrabrivati tu proizvodnju. I treće, razmišljam u Ujedinjenom kraljevstvu. Mi imamo taj poduzetnički mentalitet, dakle organizacija proizvođača je za nas e, još jedna vrsta kolektivizacije, to je socijalistički instrument. Dakle, tražimo inovativne mjere, dakle, naročito nakon Brexita, koje bi donijele do optimizma u ovom sektoru. I doista me iznenadila izjava, istinita izjava komisijnog predstavnika, dakle, da je o veličini, dakle, prosječnog stada Dakle, 28 grla, ali ja znam da postoje i gospodarstva sa samo 12 grla. I zato je jasno kako je teško djelovati unutar ZPP-a kad imate takve velike razlike, jer kod nas je to recimo oko 100 grla u prosjeku. Evo, to doista nije loša, loša stvar, dakle, što napuštamo ZPP, jer ako vi imate u politiku koja se bazira na 28 grla, onda ona nije dobra za nas. Zastupnica Petir, izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. E, ja bih ponovo podcrtala ono što sam više puta govorila na ovom odboru da je nažalost e, uvoz e, mlijeka od ulaska Hrvatske u Europsku uniju porastao za četiri puta. Broj grla se u zadnjih deset godina u Hrvatskoj smanjio za gotovo polovicu. Danas u Hrvatskoj proizvodimo tek polovicu vlastitih potreba E, stoga glavnina mjera iz mliječnog paketa koje su predviđene e, nažalost za Hrvatsku nisu primjenjive. Ja sam već prije pitala komisiju hoće li komisija uzeti u obzir te razlike koje postoje između novih i starih država članica i sukladno tome e, prilagoditi mjere. Jer naime u Hrvatskoj otkupljivači mlijeka mogu raskinuti ugovor kada to požele. Zanimljivo je to da upravo ti otkupljivači mlijeka se u Francuskoj ponašaju potpuno drugačije. Tamo ne raskidaju ugovore kad im to padne na pamet i tamo otkupljuju sve tržišne viškove, a onda te tržišne viškove preljevaju u Hrvatsku i u druge e, države članice u istočnoj Europi što ja smatram jednim od oblika nepoštene trgovačke prakse kojem treba stati e, na kraj. E, zato mislim da bi bilo jako važno ponuditi konkretne mjere jer e, ukoliko mlijeko koje dolazi u Hrvatsku iz uvoza u maloprodaji je oko 40 eurocenti, to znači da je to mlijeko koje je stiglo iz neke druge države članice potpomognuto nekom nevidljivom potporom. Jer ako znamo da nam treba 50 eurocenti da bi proizveli litru mlijeka, onda je nemoguće da je ta litra mlijeka koja je stigla iz uvoza na hrvatsko tržište u maloprodaji svega 40 eurocenti. Ja pozivam komisiju da se pozabavi mjerama koje će uvesti red na tržište, jer mi danas na tržištu imamo e, nered. Da se konačno počne primjenjivati delegirana uredba koja govori da moramo E, imati plaćanje u roku od 30 dana jer ga danas nemamo. I samo e, zadnje pitanje za komisiju jer vidim da u ovom izvješću stoji da iz Hrvatske nije e, odobrena niti jedna proizvođačka organizacija. Mi imamo dvije proizvođačke organizacije specijalizirane za mlijeko. One su popunile upitnik Europske komisije i zanima me zašto nisu registrirane od strane Europske komisije. Hvala lijepo. O jakich dopłatach pani mówi do mleka w innych krajach O jakich dopłatach pani mówi do produkcji mleka w innych krajach członkowskich? Što se tiče proizvodnje mlijeka u drugim državama članicama, na koje subvencije tu mislite? Dakle, smatram da očigledno e, u nekim državama članicama postoje sakrivene e, subvencije ako mlijeko koje stiže iz uvoza na tržište u Hrvatskoj je e, svega 40 centi u maloprodajnoj cijeni. Dakle, trebalo bi vidjeti iz kojih država članica su bazično ti trgovački e, lanci i kako je moguće da po tako niskoj cijeni dolazi mlijeko na naše tržište, odnosno kako se to isplati proizvođačima u tim državama članicama. Ehm, Hvala, riječ ima gospođa Neuhel. Ja se također želim zahvaliti komisiji na izlaganju, no moram reći da sam se zamislila zbog vašeg izlaganja, jer tu nema nikakvih noviteta. Mislim da bi komisija uvijek trebala biti predvodnik, iako to sada nije. Ja sad nisam ništa novoga čula, nešto što već ne znam. I sada želim reći dvije konkretne stvari. Uvijek iznova se naglašava da je mliječni paket jedan veliki uspjeh. I ja to dovodim u pitanje. Je li doista ovaj mliječni paket uspjeh? Mislim da se može podijeliti u tri različite skupine. Za jedne poljoprivrednike ovaj paket je bio posmrtna pomoć. Dakle, novac koji su poljoprivrednici dobili kako bi prestali raditi. Za druge je to bilo sredstvo za smirivanje i za jednu sasvim malu skupinu je to možda bio poticaj kako bi više proizvodili. No postavlja se pitanje je li to doista uspjeh. Dakle, ja doista dovodim u pitanje da li je to bio uspjeh ili je to bila nekakva računica. Naime, ja nisam još od nikoga čula, niti od jednog poljoprivrednika, da je on zahvaljujući ovom mlječnom paketu preživio krizu. Dakle, to je bilo samo ka po moru i moramo reći da je ovo samo sredstvo za smirivanje situacije. U svakom slučaju ovo nije priča o uspjehu i to treba jasno reći. I želim se nadovezati na govornika koji je pitao kako ćemo postupiti dalje po pitanju smanjenja količina pa ne možemo dopustiti da Europska komisija i dalje samo čeka i ništa ne poduzima, jer moramo izvući pouku iz svih kriza koje smo do sada doživjeli i ako nećemo uspjeti da se količina smanji na dobrovoljnoj osnovi, što ćemo onda učiniti? To je sada pitanje. Hvala sada gospodin Flanagan dvije stvari. To smo već čuli i na sastanku koordinatora. Tu se radi o budućim trgovinskim sporazumima sa Novim Zelandom, pa me zanima e, što se tu događa po tom pitanju, da li ima nekakvih pomaka, kakvi pregovori se spremaju sa Novim Zelandom i što ćemo, od čega ćemo odustati u okviru tih pregovora kada govorimo o mliječnom sektoru. Zatim pitanje zadruga. Naravno, to je lijepa ideja. Zašto to govorim? Mi smo imali skupine proizvođača, imali smo zadruge kod nas, no, nažalost, se to pretvorilo u jedno čudovište, u jednu lošu situaciju. I mislim da oni koji sada troše milijarde eura i plaćaju ih u Luksemburgu kako bi izbjegli plaćanje poreza, da bi oni trebali snositi posljedice. Primjerice, tu se radi o nekoliko milijuna eura godišnje. Ja smatram da prije nego što se upustimo u tako nešto moramo vidjeti kakva je situacija kod nas u Europi. Hvala, to je bilo vrlo korisno javljanje, a sad, gospodin Hoisling, izvolite. Da, nakon što smo čuli ovo izvješće od komisije, moram reći da ništa ne štima na tržištu mlijeka. Moramo nekako uravnotežiti težiti ovu situaciju, ponovno se nalazimo pred istom dilemom. I slažem se s onim što je rekla gospođa Neuhel, potrebne su nam trajne mjere kako bi uskladili ponudu i potražnju. Ne možemo uvijek samo upočivati na izvoz i reći ali izvoz on funkcionira. Ali on funkcionira samo zato što su cijene tako niske. Znači mi e, radimo s dampinškim cijenama. I e, to je slijepa ulica upravo e, zato što previše proizvodimo su cijene tako niske i ja ne razumijem kako komisija stalno priča da je tome tako zato što poljoprivrednici nisu dobro organizirani. No ponekad jednostavno nemamo izbora, ponekad postoje strukture monopola i tu nema više nikakve konkurencije u određenim regijama, imamo monopol. Dakle, Krivo je reći da su poljoprivrednici krivi jer nisu dovoljno dobro organizirani. Mislim da nam je potreban za idućih deset godina pravi paket koji će uvesti reda na tržištu u koji će uskladiti ponudu i potražnju i sve dok Europska komisija to odbija neće biti spasa. U zadnjih deset godina e, smo izgubili 30% mljekara u nekim drugim državama članicama puno više. Ja doista u ovome ne vidim rješenje. Tu samo liječimo simptome, ali se ne bavimo uzrokom problema. Osim toga, rekli ste da je potrebno intervenirati na tržištu, no ako to učinimo, onda možemo zaboraviti ovaj oporavak do kojeg je došlo u zadnje vrijeme. Hvala gospodine predsjedavajući. Da, mislim da bi skupine proizvođača trebalo jačati, ali to nije nova ideja. Ono što bi bilo zanimljivo bi bilo da povežemo ove organizacije sa regulacijom opskrbnog lanca jer na taj način će to proizvođači vrlo brzo osjetiti na vlastitoj koži i kada se situacija poboljša, onda će opet e, poljoprivredna gospodarstva osjetiti dobit na svojoj koži. A na europskoj razini moramo se pozabaviti zakonodavnim okvirom kako bi suzbili nepoštene trgovačke prakse. Po tom pitanju smo usvojili jedno izvješće, a potreba nam, potreba nam je i sustav reguliranja cijene. Naime, ako ponudite prenisku cijenu, onda imate mogućnost mogućnost um, kompenzacije kako više ne bi imali ovu težu između velike industrije i malih proizvođača. Puno hvala. Ja, vielen, eh, Äh, Hvala. Hvala komisiji. Prethodni govornici su već govorili o iskrenosti. Mislim da bi to trebala biti naša krilatica i neće, nećemo ništa postići ako nećemo surađivati sa poljoprivrednicima. I upozoravam na to da ne smijemo zaboraviti na sukobe unutar Europe. Primjerice u Bavarskoj e, se proizvodi puno više mlijeka nego u nekim drugim područjima i sad ako počnemo opet raspravljati o kvotama, onda nas to neće mm, to onda neće unaprijediti situaciju. Mliječni sektor je jedini sektor gdje poljoprivrednici sklapaju ugovore bez navođenja količine Zamislite da ja želim prodavati žitarice za proizvodnju kruha, a u ugovoru ne navedem koliko žitarica imam. Dakle, moramo osnažiti skupine proizvođača, ali u ugovoru treba navesti i količine. To bi trebalo također uvesti i u mliječnom sektoru. Kao što je rekao gospodin Heusling u njegovoj regiji proizvođači barem još teoretski imaju mogućnost e, odabira kome će prodati mlijeko. Nama su potrebni tržišni instrumenti, zadruge su poseban slučaj i tu se slažem s komisijom, moramo e, informirati ljude a mene bi zanimalo koje mogućnosti vi vidite da uvedemo neke obvezujuće elemente po pitanju ovih ugovora, prije svega kada govorimo o količini. Zatim, mislim da je potrebno puno jasnije naznačiti rokove, dakle kada će mlijeko biti isporučeno zato što tu postoje vrlo velike razlike unutar Europe. Hvala. A sada gospodin Dorfman, izvolite. Puno hvala gospodine predsjedavajući. Mislim da u ovome mliječnom paketu e, ne smijemo e, previše toga unijeti u njega. Dakle, svakako trebamo uvesti reda na tržište mlijeka ali također smatram da ideja i jačanja proizvođačkih organizacija je dobar put, kao što je rekao je moj prethodni govornik. Ovdje moramo biti dosljedni i moramo vidjeti je li nam i u mliječnom sektoru potrebna jedna jača pozicija kao što već postoji u sektoru voća i povrća i tu smo dosta uspješni. Želim uputiti na to i to su već neki govornici rekli da u mliječnom sektoru postoje područja, prije svega planinska područja gdje je proizvodnja s jedne strane nužna zato što u planinskim područjima je to jedini sektor eh, koji u kojem se otvaraju radna mjesta i tu je proizvodnja pod vrlo velikim pritiskom. I stoga moramo učiniti sve kako bi ove instrumente primjenjivali u planinskim područjima, kako bi stvorili prednost za ove poljoprivrednike, jer inače će oni e, na liberaliziranom tržištu Europi biti izgubljeni i neće imati nikakvih izgleda, a to će relativno kratkoročno imati ogroman utjecaj na poljoprivredu i na gospodarstvo u planinskim područjima. Puno hvala. Pani Sanova. Hvala, a sada gospođa Sanova, izvolite. Hvala. Podržavam i ja ovaj, ovo stajalište da je paket e, promašaj. Inače ne bi se i nastavila ova kriza i ne bismo morali usvojiti dodatne mjere. Ali želim postaviti nekoliko konkretnih pitanja komisiji. Molim vas da nas informirate o tome koliko je zatvorilo i koliko su bile velike. kao drugo, u kojim segmentima je došlo do povećanja proizvodnje i kao treće, kakav je raspon cijena? Mislim da u ovoj sali svi znamo da postoje cijene koji su čak i niži od u iznosu od 33,1% manji od prosjeka od onoga što ste vi spomenuli. I isto tako jeste li predvidjeli e, mehanizme za reguliranje navedenog. Inače, molim vas da nam objasnite koju će uloga uopće komisija imati pritom da neke mega mljekare, kao primjerice u Španjolskoj 20.000 grla imala mljekara, koju dakle, njihovu ulogu u eliminaciji malih mljekara od e, više 400 u Španjolskoj. Izvolite, gospodine Magines. Hvala lijepo. Evo, ispričavam se, nisam čula prezentaciju, ali sam pročitala izvješće. Primjedba. Očito postoje razlike između država članica kada je riječ o organizacijama proizvođača. Dakle, oni različito rade diljem Evropske unije, ali kada je riječ o razvoju tržišta, Navodi se dakle da je došlo do neravnoteže na svjetskoj razini, dakle između potražnje i ponude, dakle tu je situacija sa Rusijom, potom kriza. I moje pitanje je, bez obzira na to koliko su proizvođači organizirani, Mogu li ovi mehanizmi biti učinkoviti kada dođe do ovih neravnoteža na globalnoj razini? Odnosno koliko ove organizacije proizvođača mogu blažiti ove negativne učinke svjetna koje dolaze sa globalne razine. To će se sigurno dogoditi u budućnosti i bilo bi dobro da smo spremni na to. Pani dyrektorze, czas dla pana dużo pytań. Prosimy o... Primili smo puno pitanja. Evo, molim vas da sad odgovorite u mjeri u je to moguće. Zahvaljujem. Hvala vam. Hvala vam na ovom paketu pitanja. Oni se doista svi bave ovim ključnim pitanjima. Prije svega da pojasnim jednu stvar. Ne bismo smjeli miješati mliječni paket sa paketom solidarnosti kojim smo pokazali solidarnost sa poljoprivrednim sektorom, točnije sa sektorom mlijeka 2015. i 2016. To ono je uređeno kako bi se postignulo izuzeće, dakle pa evo, poljoprivrednog sektora, odnosno mliječnog sektora, kako bi se organizirala proizvodnja mlijeka na način da ona bude otpornija na promjene cijena koje su dakle posljedica krize iz 2009. Dakle, ovo je srednjoročno izvješće i nije mu za cilj dakle riješiti sve probleme. Ovaj paket bi proizvođačima trebao dati mogućnost da se organiziraju i da se uredi dakle tržište sa prerađivačima, da im se omogući dakle da se udruže u organizacije proizvođača na način na koji to žele. Drugi element koji je izuzetno važan jest da kod ugovora imate dvije ugovorne strane, dakle proizvođače i s druge strane imate dakle onoga ko također stupa u taj odnos. Dakle, i u izvješću imamo odgovore koji su došli od država članica, a to je da smo zatražili odgovore od organizacije proizvođača i oni su također dio rješenja dakle, za pravednije postupanje prema proizvođačima u lancu opskrbe. Većina onih koji su odgovorili na upitnik, njih 70%, je rekla da su cijene mlijeka, mlijeka bolje u dakle kontekstu djelovanja organizacije proizvođača. Potom prikupljanje mlijeka je također bolje organizirano, 60% njih kaže da čak postižu bolje cijene nego u kontekstu, dakle kada ne djeluje organizacija proizvođača. I mislim da je to vrlo važna polazišna točka. Dakle, to je ono što smo mi primili u odgovoru e, na upitnik koji smo uputili državama članicama i od, i od tu valja početi sa radom. Možemo raditi na osnovu ovih postotaka, također možemo proširiti mogućnosti poljoprivrednicima da uđu u ove organizacije proizvođača u onim e, područjima gdje ne postoje još uređene strukture. I opet 64% isporučenog mlijeka danas dolazi upravo putem zadruga. I daleko manji postotak ne dolazi kroz te kanale. Na koncu, dakle, postoji još uvijek mogućnost poboljšanja i još uvijek postoji mogućnost da se intenzivira suradnja među proizvođačima kako bi prodali mlijeko po boljoj cijeni. Potom potrebno nam je više od e, dakle, sustava ugovora, potrebno je ulagati u nove proizvode, u nove mogućnosti za prerađivače. Također je potrebna bolja kvaliteta, potrebno je osposobljavanje, te valja potaknuti mogućnosti za one koji su se organizirali organizacije proizvođača kako bi oni dakle mogli zajednički nastupati na tržištu kada je riječ o stočnoj hrani i tako dalje. Dakle, tu još postoji puno mogućnosti koje bi mogle pomoći. Potom je tu još jedan aspekt koji su spomenuli neki zastupnici. Dakle, što radimo kako bismo pomogli poljoprivrednicima u siromašnijim regijama. Tu smo dobili relativno malo odgovora na svoj upitnik. Dakle, samo jedna država članica je iznijela da imaju dojam da sustav zadruga dakle, pomaže tim područjima. To ćete naći u izvješću. Ta zemlja je Francuska. Druge zemlje nisu o tome ništa izvijestile. I mi ovdje ne prikupljamo posebne cijene vezane uz proizvodnju mlijeka u tim područjima, te nemam za vas eh, odgovarajuće brojčane podatke. Također tu je dakle naznaka vezana uz e, potpore. Koliko pogledate dio vezan uz ova plaćanja, jasno je da su neke države članice koristile ovaj sustav kako bi upravo pomogle proizvodnji mlijeka u dakle, siromašnim regijama. Moramo ovo vrlo pažljivo analizirati ali mislim da je to jedan od eh, elemenata koji su upravo eh, pomogli dakle poljoprivrednicima u, tim regijama. To smo imali pitanja vezano uz proizvedene količine, jasno je da cijena ide eh, gore. kada se dakle, kada je proizvodnja nedovoljna i tu moramo pronaći e, mehanizme kojima ćemo urediti ove ugovorne odnose, dakle između proizvođača i prerađivača i to na način da možemo upravljati dakle ovim lancem dodane vrijednosti, da se upute signali, signali onima koji proizvode na način da to dovodi do smanjenja cijena kako to ne bi utjecalo dakle u odlučnoj mjeri na njihove prihode. Imamo primjere u Europi gdje se to već poduzima, dakle imamo podjelu odgovornosti na način da možemo pomoći poljoprivrednicima da sudjeluju u sustavu povećanja cijena, te jednako u slučaju kada dakle cijene idu dolje imamo mehanizam kojim mogu dakle spasiti većinu svoje proizvodnje od ovih rezova cijena. Imamo mm, sustav dakle, razmjene dobre prakse među zadrugama. Tu je mogućnost da se pogleda situacija u drugim sektorima, dakle ne samo sektoru mlijeka, imamo u sektoru voća i povrća dobru strukturu zadruga. Mislim da možemo svi učiti jedni od drugih kako bismo se dakle bolje nosili sa promjenjivošću cijena na bolji i na učinkovitiji način. Potom informacije o cijenama, dakle informacije o tržištu, observatoriji, dakle spomenut nekoliko puta. Da, slažemo se, to je od ključne važnosti. Potrebni su, precizne, su precizne, visokokvalitetne informacije od onih koji djeluju u ovom sektoru. Ovo se odnosi i na financijska tržišta. Tu dakle ulaze ugovorne obaveze. I još jedno, ovo nije pitanje hoće li biti obavezno za sektor poljoprivrede, nego su uvijek potrebna dva partnera, dakle koja će se složiti oko ugovornih odnosa i ukoliko se to dogodi, onda se obaveze moraju poštivati, a ne se prilagođavati situaciji na tržištu. I ovdje imamo dosta ideja od skupine Verman i možemo na tome poraditi intenzivnije. kako bismo uključili te elemente. Spomenuli ste Novi Zeland dakle, veliki konkurent. Novi Zeland je jako aktivan, ima dobar proizvodni miks. I većina naše mlječne proizvodnje se dakle gleda na drugačiji način što u svijetu, što u samoj Europi. I evo oni su koncentrirani dakle uglavnom na sireve, na maslac, na dakle obranom mlijeko u prahu. Dakle, oni ulaze u sasvim jednu drugu ligu. Oni također imaju još e, veliki proizvodni potencijal, ali tu su neka okolišna ograničenja slična onima u Europi. I ne smijemo to smetnuti suma, dakle da imaju veliki proizvodni potencijal, ali također na koncu ograničenja. I don't want uh, to uh, um, Uh, ne želim ići u daljne detalje vezano uz rusku zabranu. To pripada jednom drugom kontekstu. Ali takako, rusko tržište je važno za naše proizvođače. na također važna u tržišnom smislu za druge poljoprivredne proizvode Ne bih sada ulazio u učinke embarga, ali ono što želim reći jest da se u poljoprivrednom sektoru uspješno pronalaze dakle destinacije za većinu proizvoda, dok za neke još uvijek imamo neke teškoće s kojima se moramo pozabaviti i to ćemo napraviti u suradnji s vama i sa vijećem. Hvala vam, gospodine predsjedniče, što ste mi dali riječ i hvala vam na strpljenju. Hvala. Da, doista je postavljeno jako puno pitanja. Znači, ovaj sektor nam je vrlo važan, to nam pokazuju sva ova pitanja. a Europska komisija je uvijek uključena u naš rad. Puno hvala na zanimljivoj raspravi. Sada slijedi izvješće gospodina Hojteme. Kasnije ćemo o posjetu Međunarodnom zelenom tjednu, a sada će biti riječi o stavljanju gnojidbenih proizvoda s oznakom CE na tržište. Tu je nadležni odbor IMKO. Imamo šest mišljenja na ovu temu. Svi se vjerojatno još sjećate rasprave. Mi smo htjeli biti nadležni odbor, ali nažalost nismo uspjeli u tome, zato što se radi i o jedinstvenom tržištu i zato je INKO postao nadležni odbor Agri i Envisu aktivni prema članku 45. ITRE isto, no ITRE je dobio samo 53. Dakle, ovo nije jednostavna tema, ali je vrlo važna. Sada ćemo čuti uvod u temu. Radi se o pitanju nadležnosti između nas i Envija. Izvolite. Puno hvala. Ovo je vrlo tehničko izvješće, stoga ću govoriti na nizozemskom kako bih objasnio o čemu se radi. Prvo, puno hvala komisiji na prijedlogu. Kružno gospodarstvo je vrlo važna tema u Europi, a poljoprivreda je vrlo važan element tog kružnog gospodarstva. Poljoprivreda samo po sebi je kružno gospodarstvo i gnojidbeni proizvodi ovdje igraju vrlo važnu ulogu. Radi se o gnojidbenim proizvodima koji se prodaju diljem Europe i mi kao Europska unija, odnosno Europskoj uniji, ovisimo o uvozu umjetnih gnojiva, a proizvodnja je vrlo skupa. Radi se o jednom ogromnom potencijalu u Europi, radi se o proizvodnji gnojbenih proizvoda u Europi i o njihovom korištenju. Komisija je izračunala da 30% hranjivih tvari koje su nam potrebe možemo ponovno koristiti u Europi, a zato bi nam bile potrebne veće količine umjetnih gnojiva. No, na što se ovdje misli? Kao prvo tu se misli na kompost, na sirovine koje su pune hranjivih tvari, koje bi se mogle ponovno koristiti i koje bi se mogli dalje prerađivati u gnojidbene proizvode. Naravno, mm, o tome se puno govori na Agriju ali ovo ima jednu ekološku komponentu ovo pitanje. Postoje sirovine koje se koriste, koje bi se mogle koristiti za proizvodnju gnojidbenih proizvoda, primjerice ostaci iz postupaka vrenja, kompost. A što radi komisija? Komisija želi sada utvrditi kriterije kriterije pod kojim uvjetima se ove sirovine mogu koristiti kako bi se iz njih proizvodilo gnojivo. Ja se nadam da će ovaj prijedlog uskoro stupiti na snagu i da će se izraditi solidni kriteriji. Postoji čitav niz sirovina, kompost e, ili ostaci iz postupaka vrenja koji se mogu koristiti i na ovom prikazu vidite da se sirovine različito tretiraju. Naime, kod određenih sirovina je situacija tako da postoje određene granične vrijednosti. Zamislite iduću situaciju. Dakle, koriste se E, sirovine kako bi se proizveli gradbeni proizvodi i oni se mogu proizvoditi u neograničenim količinama. No, ako želite koristiti sirovine iz e, gnojeva kako bi ponovno proizveli gnojidbene proizvode, tu postoje granične vrijednosti i dakle proizvodi se tretiraju na različit način iako imaju jednak učinak. Stoga mi želimo predložiti da se ove diskriminatorne mjere, ovi kriteriji ukinu. Ako se gnojivo dobro obradi, onda e, ne bi smjelo biti izloženo ovakvim diskriminirajućim mjerama. I ovako bi osigurali cirkulaciju jer u nekim zemljama se proizvodi previše gnoja i e, odnosno izmeta i postoji mogućnost da se on vrati u u e, ovaj e, kružni tijek, pa bi nam ne bi bila potrebna umjetna gnojiva. Početkom godine ja sam sa izvjestiteljem bio u Nizozemskoj i u Nizozemskoj postoji jedno mjesto gdje se e, balega koristi i iz nje se izvlače hranjive tvari koje se prerađuju u gnojivo, gnojivo koje tlo može apsorbirati. I ove hranjive tvari potom imaju isto djelovanje kao i gnojivo. Dakle, učinkovita je ista. Učinkovitost je ista. Dakle, postiže se isti učinak, ispunjavaju se isti kriteriji i zašto bi se onda ti gnojidbeni proizvodi diskriminirali? E, nitrata po hektaru, to je granična vrijednost, 42% vode. Zatim kali i fosfati. Toliko što se tiče mojeg prijedloga kada se radi o korištenju organskih sirovina. Zatim u ovom predlogu se radi i o mikroorganizmima i e, sredstvima za biološko stimuliranje rasta biljaka i tu bi također mogli iz organskih sirovina izvlačiti hranjive tvari koje bi se mogle dalje obrađivati kako bi dobili čiste hranjive tvari koje tlo može apsorbirati. Dakle, tu se prije svega radi o tome da je potrebno e, poboljšati svojstvo apsorpcije kako ova sredstva ne bi završili u podzemnim vodama. I komisija je e, predložila različite skupine mikroorganizama koje bi trebalo primjenjivati, dakle u budućnosti bi bilo potrebno dozvoliti više mikroorganizama na europskom tržištu koji imaju isti učinak. No, naravno ne smijemo dozvoliti rupe u zakonu. Ne smiju postojati mikroorganizmi koji se unose kao gnojivo, ali koji u stvari nisu prirodna gnojiva. Dakle, tu treba paziti da ne postoje rupe. I zatim još jedna stvar. Postoji čitav niz hranjevih tvari koji se u tlu samo polako oslobađaju, primjerice E, umjetni materijali, postoje umjetni materijali koji se u prirodi mogu apsorbirati i možda bi se gnojidbeni proizvodi mogli povezati s takvim materijalima kako bi se apsorpcija e, poboljšala. Zatim, kali. Mislim da tu malo nadilazimo, svoje nadležnosti, ali nema veze, ja to želim ipak spomenuti. E, mislim da nam tu nisu potrebni amandmani, oni bi onako bili odbijeni. Možda to možemo spomenuti na odboru Envi. Ako netko sjedi u tom odboru, molim vas da si to zabilježite i pobrinite se da se izrade amandmani. Toliko od mene, ako ima pitanja, naravno stojim vam na raspolaganju. Hvala. Time onda sada otvaramo raspravu vezano uz ovu temu. Gospodin, izvolite, imate riječ. Hvala što ste izradili, odnosno što radite na ovom mišljenju i žao mi je što do toga nije došlo ranije, no postavlja se jedno pitanje. Da li je govoreno o digestivnim o digestatima. To je vrlo važna tema i u mojoj regiji. I to su u stvari otpaci iz pekara. I tu se radi o vrlo velikim količinama digestata. i ti otpaci se potom odlažu u ruralnim područjima. Zatim još jedan problem koji želim spomenuti. Ljudske otpadne vode. Mislim da bi time mogli zadovoljiti sve potrebe za fosfatima no to za sada nije dopušteno. Mislim da je to neodgovorno, jer trebalo bi upotpuniti ovaj krug i volio bih čuti nešto na tu temu, dakle na temu fosfata. Jer inače se ova tvar može naći samo u koncentriranom obliku, a to onda može biti opasno. odnosno može završiti u vodi. Vrlo je dobro da ste spomenuli ovu temu. Šteta što se ovdje radi samo o mišljenju i da se nismo ranije pozabavili ovom temom. Hvala. sada gospodin Bogović, izvolite. E, Hvala ti Jan što si pripremio dobar nacrt mišljenja. E, hvala ti što si organizirao ovaj izlet u Nizozemsku, tako da smo vidjeli tamo to postrojenje i vidjeli proces e, proizvodnje. Ovo je dio zakonodavstva, dakle, kružnog gospodarstva. Tu se žele dakle uskladiti novi normativi, odnosno zakonodavni, tekstovi vezani uz gnojbene proizvode, dakle na razini Evropske unije. To povećava šanse dakle za proizvodnju odgovarajućih proizvoda koji ulaze na naše unutarnje tržište. Ovo nije neka novost, ali se sustav mora ažurirati i zato pozdravljam nastojanja e, komisije, dakle da utvrdi zakonodavni okvir za e, razvoj kružnog e, dakle, gospodarstva za područje gnojiva. U nekim državama članicama je situacija već dobro razvijena i možda se to može iskoristiti za poboljšanje razvoja. Mm, dijelova ovog teksta na kojeg se sada ne bi koncentrirao, dakle razine nikla, kadmija, ali evo mogu tek reći da se slažem sa pristupom kolegice Gardini, dakle u nacrtu mišljenja odbora ENVI. Ona je tu zauzela realistično stajalište vezano uz razine kontaminanata koji se nalaze u tom tekstu, ja to podržavam. Ja također pozdravljam razumne kompromise, mora se dokinuti ova fragmentacija nacionalnih e, tržišta vezana uz e, gnojidbene proizvode. Potom kružno gospodarstvo, načela kružnog gospodarstva bi se trebalo uspostaviti u ovom sektoru. Trebamo također dokinuti našu ovisnost o stranim izvorima, ali istovremeno i ne e, naštetiti proizvodnje mineralnih gnojiva u Europskoj uniji koja ovisi o sirovinama koje dolaze izvan unije. Prijedlog je vrlo tehničke prirode. Zato još važnije saslušati sve dionike koji su izravno ili neizravno zainteresirani za ovaj tekst. Zato moramo paziti kada budemo izrađivali konačni sporazum, a on bi trebao pripomoći dakle, poljoprivrednicima da pri korištenju ovih vrsta gnojiva imaju na raspolaganju sve podatke, da znaju dakle sve implikacije vezane uz korištenje određenih proizvoda. Vezano uz mišljenje odbora Agri pozdravljam namjeru izvjestitelja da se poboljša korištenje dakle tekućeg tekućih e, i čvrstih gnojbenih proizvoda. Mislim da je također dobro da se dođe do definicije dakle gnojiva sa kontrolirano otpuštanje u okoliš. tu bi trebalo unijeti neka poboljšanja, dakle, vezano uz biorazgradivost određenih materijala. Nadilo me uopće u uvrštavanje dakle, stajskog gnojiva, životinskog gnojiva, dakle, u ovaj tekst, ali ja to pozdravljam. Što se tiče dvostruke uporabe, Mislim da bi ovdje trebalo uvesti dodatno razlikovanje. Zato što to može dovesti do smanjenja transparentnosti, može dovesti do određene ugroze, dakle zdravlja. Također bih htio dodatno razlikovanje vezano uz etiketiranje proizvoda. Smatram da moraju postojati jasne upute, dakle kratke jasne upute vezane uz korištenje gnojdbenih eh, proizvoda. Hvala lijepo zastupnik Hojsling. <clears throat> Ja, dank. Ich bin auch Puno hvala, ja sam također eh, izvjestitelj u u odboru Envi. Tu se doista radi o opterećenju štetnim tvarima, prije svega kadmijem. Dakle, mi eh, uz gnojivo raspršujemo tvari e, po ranicama koje nitko ne želi, štetne tvari. No, dopustite da vas e, podsjetim na to da je izvor kružnog gospodarstva e, da je kružno gospodarstvo u mnogim državama članicama trenutačno van kontrole i postoji višak gnojidbenih proizvoda. Dakle, sada govorimo o organskim gnojidbenim proizvodima i o tome da ih tehnički obradimo i potom možemo prodavati u svim državama. Da li sam to dobro shvatio? Ja se onda naravno pitam je li to ono na što se želimo koncentrirati, ali to je vrlo tehničko pitanje, zahtjeva mnogo truda i e, možda bi se trebali pozabaviti nekim drugim temama. Što se tiče mikroorganizama, to me iznenadilo, iako nisam e, sasvim dobro shvatio o čemu se radi. Nadam se da e, nećemo sada uvesti neke nove mikroorganizme. Naravno, u tlu postoje tisuće i tisuće mikroorganizama. Postoje različite bakterije koje prikupljaju dušik i one dovode do poboljšanja kvalitete tla. Tako da mi nije sasvim jasno o čemu je riječ, ako biste to mogli još jedan puta pojasniti. Puno hvala. E, e. Puno hvala. Kolegi, hojte mi. Prva stvar je već spomenuta, dakle kadmi i da je to pitanje za odbor Envi, a želim e, apelirati na kolege da iznađu rješenje koje će biti smisleno i mislim da smo na dobrome putu. Što se tiče korištenja organskih gnojdbenih proizvoda, imam jednu molbu. Ovdje treba pripaziti ponekad se pretjera Dakle, ako bilanca štima, onda bi e, svaka e, država trebala biti nadležna za korištenje organskih proizvoda sama. U e, Njemačku se razmišlja o tome da se uvede još jedno dodatno certificiranje. Naravno da je potrebno certificirati proizvode, a ono što je vrlo važno gdje trgovina počinje, a gdje završava. Mislim da ja mogu dati svoje organsko gnojivo svojem susjedu. Zašto ne? Zašto bi to bilo zabranjeno? To nije trgovina prema mojem shvaćanju. Dakle, potrebno je odrediti granice što je kružno gospodarstvo, a što je trgovina. Ja se ne brinem kada je riječ o gnojivu u poljoprivredi. Mislim da je to dosta sigurna sirovina, ali kada je riječ o kompostu, odnosno o otpadnim vodama, postavlja se jedno pitanje – mi u Njemačkoj e, smo svjesni toga da ne možemo postatno jamčiti što se nalazi u tome, da li postoje neke otrovne tvari. Proizvođači su uvijek e, tvrdili to se ne može nikako dogoditi, no ipak industrija nije sudjelovala i e, preporučeno je da se koriste otpadne vode. Slično je i po pitanju komposta. Ako e, se u kompostu nalazi doista samo ono što je deklarirano, to bi bilo dobro, ali tu trebamo biti oprezni, potrebno je tome raspraviti. To su e, tvari koje mogu biti opasne, ali mm, svakako moramo još o tome raspraviti, ali inače mislim da organski gnojidbeni proizvodi nisu problematični i to se može povezati sa kružnim gospodarstvom, oni se mogu etablirati, čak i onda ako nisu certificirani. Gospodin Andriju, izvolite. Oui, <clears throat> merci, monsieur Zahvaljujem gospodine predsjedavajući. Želim naglasiti kvalitetu ovog izvješća. Pozdravljam prijedlog komisije koji omogućava ažuriranje našeg zakonodavstva o vam vodeći računa o inovaciji tako se mogu i harmonizirati pravila stavljanja na tržište. To je bitno i za e, ekološke poboljšivače tla. Govorili smo o kružnom gospodarstvu. To je jako bitno i s obzirom na schemu koju ste ovdje predstavili. Stvari koje proizlaze iz kompostiranja na trebaju se slagati sa e, sanitarnim e, e, sa dakle, pravilima koji su vezani uz sanitarnu ispravnost. To vrijedi isto tako dakle za poljoprivredna gospodarstva čime bi se omogućilo omogućila veća autonomija kod korištenja gnojiva, isto tako smanjenje cijena ali e, želim upozoriti izvjestitelja. ovo reguliranje ne treba biti izlika da se koncentrira proizvodnja izvan teritorija, čime bi se omogućila industrijska transformacija e, životinskog izmeta in loco. Time bi se, dakle, te bi se mogle koristiti i na velikoj udaljenosti od, mjesta proizvodnje i htio bih da mi to bolje objasnite. Izvjestitelj govori o e, životinskom izmetu koji treba tretirati i govori da korištenje ovog transformiranog proizvoda u biti sprečava direktiva o nitratima neovisno o gnojevu koji se koristi na hektaru zemljišta. E, potrebno je poštovati ograničenja iz direktive o nitratima i tu dakle postoji diskriminacija prema vašem mišljenju. E, dakle, te diskriminacije ne bi trebalo biti. Ja bih vas molio da mi dodatno pojasnite ovaj aspekt jer se u biti, slažem s vama, gospodine Flanagan. Hvala lijepo. Ovo je možda najprofesionalnije bilo do sad izloženo od kad sam ovdje s vama. Ja sam prije nekoliko godina spomenuo jedno postrojenje, dakle, za biološku razgradnju. I tada mi je taj vlasnik spomenuo neke stvari o kojima se danas ovdje govori. Dobro da dođe do promjene stvari. Dakle, 30% nutrijenata se može ponovno iskoristiti količina smanjenja stakleničkih e, plinova, dakle, korištenje fosilnih goriva, proizvodnje gnojiva, to bi se sve moglo smanjiti, ali također je dobro i za okoliš kada se, kada se počne koristiti nešto što se sada smatra otpadom, a što su zapravo gnojbeni proizvodi. I danas e, poljoprivrednici imaju problema dakle sa baratanjem ovim proizvodima, dakle sa vezano uz digestat. Ja sam posjetio jedno postrojenje, dakle bolje da se koristi to nego dakle svinski gnoj, dakle koji nije prerađen, to je bolje i za biljke. Bolje nego u svom sirovom obliku. Potom također vezano uz štetu, dakle, po, tlo i tako dalje. Potom je tu njegova gustoća, karakteristika da uđe u tlo, da ga kiša ne ispere, dakle, daleko je bolje. Doista sam uzbuđen je moj život doista isprazan kad me izbuzbuđuju ova gnojiva. Ali ovo pokazuje doista sjajan potencijal. Čutim, imam jednu zabrinutost, htio bih čuti neka objašnjenja a to su biorazgradivi proizvodi, dakle, proizvodi od kompostiranja, dakle, što je sa onime što ostane ili su u popunosti biorazgradivi ili je to situacija u kojoj to neka mješavina nečega što jest i nije biorazgradivo. I na koncu, dakle, ostane partikulat e, u tlu. Evo, to me, to me brine, možda griješim, ali tako jest. Potom otpad iz domaćinstva, kako ga koristiti. Pa dobro je da imati brige vezane uz to pitanje. Ne možete kontrolirati što je to što se stavlja u tu vrstu otpada. Kod mene su to stvari koje se kupuju u trgovini, dakle ne kupujete ništa na crnom tržištu i tako dalje. Sve što koristimo je regulirano ili je sigurno ili gotovo sigurno ukoliko postoji problem zbog toga i zbog onoga što bi moglo završiti u kanalizaciji, kako bi bilo vratiti se na početak, dakle da preveniramo da ti proizvodi uopće dođu kod do ljudi. Dakle, sve mora biti biorazgradivo. Dakle, tu postoji veliki potencijal da se nešto poduzme, koliko to uzmemo u obzir moramo uspjeći postići u dugoročnom razdoblju, zatvoriti ove krug, jer ukoliko to ne uspijemo, bit ćemo u nevolji, doista profesionalno odrađen posao, ja ću uputiti neke amandmane. Błagam, narasta opuđenje nam. Pan posao Dobro, onda dajem riječ gospodinu izvjestitelju. Izvolite. Hvala vam. Ja bih e, zahvalio kolegi Hujteni na uravnoteženom nacrtu mišljenja koje je pripremio s puno pažnje. Dakle, pozabavio se sa pravim pitanjima. Mi, nažalost, nemamo nadležnost e, vezano uz e, ova pitanja. Ja podržavam kolegu Hujtemu Dakle, treba ažurirati direktivu o nitratima, dakle u skladu sa ovim zakonodavnim tekstom. Amandmani 5 i 6, također ih pozdravljam. 45 i 46, također ih pozdravljam. Također područje primjene vezano uz proizvodni lanac. Jasni zakonodavni okvir za organska gnojiva je nešto što je potrebno kako bi se mogli stvoriti tržišni uvjeti. Također, dakle, organski gnojbeni proizvodi moraju imati odgovarajuću razinu, dakle, hranjiva koje će biti, dakle, naznačena. Dan posao Hvala gospodine predsjedniče. Prije svega čestitam kolegi Vitama koji je otvorio novu multimedijalnu sezonu prezentacija. Mislim da će od ovog trenutka doći do evolucije komunikacije. E, slažem se sa njegovim izvješćem, pa sad neću previše ići u detalje, ali htio sam naglasiti neke točke koje nisu možda dovoljno naglašene i koje bi možda trebalo dodatno e, podcrtati. Jedan od načela koje trebamo naglasiti je da kada poljoprivrednici kupe gnojivo, očekuju da će ono što piše na etiketi zaista biti ono što odgovara njihovoj proizvodnji. Danas kad poljoprivrednici kupe gnojivo koje recimo kombinira fosfor, kali, natri, očekuju da neće doći do vrijednosti koje su više od 2% i što se tiče ukupnog e, sastava hranjiva. Uslijed prijedloga komisije moći će, bit, bit će moguće registrirati vrijednosti do 6%. Dakle, ja bih tekstu komisije dodao kompatibilniju graničnu vrijednost i koja neće biti veća od 2%. Na temelju istog načela predlažem izmjenu tolerancije vezanih uz... mislim da je tolerancija previsoka. 5% je previše i može dovesti do problema za poljoprivrednike. Isto tako, poljoprivrednici bi trebali imati jamstvo da gnojivo koje kupuju zaista sadr ima karakteristike koje su korisne za proizvodnju, za biljku dakle. Što se tiče fosfora, ključna točka kako bi se zajančila asimilirajuća kvaliteta za biljku je dakle da on bude topiv. E, prijedlog komisije navodi fosforne etiketi, ali ne navodi to da se dakle topivost fosfora navede kao ključna karakteristika u prvom aneksu. I to je nešto što bismo trebali razmotriti kako bi izvješće bilo još kompletnije, a i u ovom trenutku je odlično. Zahvaljujem. Izvolite, gospodin Maginis. Hvala vam hvala Janu na obavljenom poslu, zato što je ovako tehničko, sigurno poljoprivrednici žele znati kakvu će to razliku donijeti za njih. Nisam sigurna koji je odgovor na to pitanje. Jer poljoprivrednici već recikliraju i raditi to na učinkovit način je sjajno. Što sam, što na tržištu, ali polovica ovih gnojiva koji su već na tržištu je izvan područja primjene ove uredbe. Je li to nešto što bi nas trebalo brinuti? Možeš li reći, dakle, koje ovo korist donosi za poljoprivrednike ili je to tehničko izvješće samo za industriju? će komisji, pan Bernzel. Byłbym wdzięczny, jeśli by pan nie przekroczył 10. Madamo, madamo. Izvolite. Dajemo vam 10 minuta. Mikrofon je isključen. Now you Čujemo li se? Hvala lijepo. Također bih zahvalila zastupniku Haltemi na izvrsnom nacrtu izvješća. Ja ću biti kratka jer čujem da nam isteče vrijeme. Još uvijek se ovo interno raspravlja u komisiji. Imam neke preliminarne evaluacije koje mogu podijeliti s vama. Drago mi je što se govori o potpunom iskorištenju dakle, hranjiva u skladu sa načelima kružnog gospodarstva. To je doista glavni cilj ovog e, prijedloga uredbe. Dakle, upravo da se usklade, da se postigne usklađenost proizvoda dakle, na europskom tržištu, dakle ovih 50% koji su trenutno izvan područja primjene, kako bi dakle organski gnojbeni proizvodi dakle imali zajamčen pristup tržištu. Znamo da ovdje imamo načelo predostrožnosti, dakle kojim se služimo kada govorimo o komponentama dakle ovih proizvoda. Sad imamo i vremenska ograničenja vezana za tu listu koju komisija treba izraditi. To je zanimljiva ideja. ali želimo biti oprezni. Zato što je važno da koje god te dakle, prihvatljive elemente navedemo na tu listu, dakle u aneksu, da su ti materijali doista sigurni. Moramo znati koji su to rizici koje valja kontrolirati. Puno se govorilo o direktivi o nitratima. Za komisiju je ključno, dakle, da se okolišni e, ciljevi iz te ne dovedu u pitanje amandmanima na koji će doći iz parlamenta. Također je tu dakle pitanje vezano uz digestate. Imamo dakle prijedlog amandmana dakle koji se tiče registracije digestata. Imamo alternativni zakonodavni dakle, postupak koji se može dakle, poduzeti putem komitologije od strane komisije. Imamo dakle i amandman vezan uz biorazgradivost sa strane komisije Želimo se osigurati da to načelo uključeno u e, prvi, e, već u prvu verziju dakle ovog zakonodavnog e, teksta. Hvala lijepo. Now, Madam, thank you. Madam Aguilera, very shortly. Hvala, a sada sasvim kratko, gospođe Bilje, izvolite. Hvala, gospodine predsjedavajući. Iako e, je dosta komplicirano pitanje, ipak želim kratko nešto reći. Želim reći nešto vezano za ono što je rekao gospodin Hojtema. Kao prvo želim vam čestitati na ovome izvješću. To je svakako relevantno i važno izvješće. Hvala i što ste posjetili Nizozemsku. Tamo smo vidjeli dobar primjer koji je bio vrlo koristan. Zatim želim reći sljedeće. Vaš prijedlog je dosta pozitivan što se tiče hranjivih tvari i mikroorganizme Samo ako ćemo sada e, dopustiti neke nove vrste mikroorganizama koje nisu 100% sigurne, onda bi to moglo postati kopno. Dakle, potrebno je po sektoru podijeliti e, njih u skupine i to mora biti onda e, jasno. Zatim što se tiče direktive o nitratima i njezinoj izmjeni. Postoji možda diskriminacija izmed, dakle, gnoj, gnojidbenih proizvoda i nekih drugih proizvoda. Tu postoji to je neka razmišljanja o kružnom gospodarstvu kojima bi se e, ova tema podredila. Zatim izmjene do kojih bi moglo doći zbog mogućih implikacija, jer neke implikacije svakako možemo očekivati kada govorimo o proizvodnji, o troškovima proizvodnje, gnojdbenih proizvoda i tako dalje. To svakako treba uzeti u obzir i moramo pripaziti da s jedne strane ne stvorimo prednosti, a s druge strane pak nekakve mane. Dakle, kao što sam rekla, želim naglasiti da ono što je ovdje sada pred nama, što je izređeno da je jako dobro, vrlo učinkovito i naravno da nam treba više kvaliteta i potrebna nam je veća razina zaštite okoliša. Sve to treba dovesti u ravnotežu. Hvala. A sada gospodin, gospođa iz komisije ima riječ. Izvolite. Hvala. Evo, samo minuta s moje strane. Samo činjenični dodatak na ovu prezentaciju zastupnika Hauteme. 167 dakle, kilograma ovo ograničenje se odnosi samo na onečišćena područja da, gdje je utvrđeno da ima zagađenje veće od 50 ppm, dakle voda se ne može koristiti za piće ili druge stvari. Dakle, zato se to ograničenje tamo nalazi, ne primjenjuje se svugdje, nego samo tamo gdje je voda već e, zagađena. Zašto je su zakonodavac o tome odlučio? Jest zato što se smatralo da je stajsko gnojivo, dakle, opasnije u tom smislu od mineralnog gnojiva, dakle pri korištenju, zato se ovo koristi i koristi, ponavljam, samo za već onečišćena područja. Mislim da je ovaj dodatak bio važan s moje strane. spravo zdavca, też pić minut. bi bi Zatim gospodin izvjestitelj dobiva još pet minuta. Možda nam može reći nešto vezano uz mikroorganizme, o čemu se točno tu radi. A čini mi se da su rezultati dobri, li tako? Uh, hvala vam. Hvala kolegama na pitanjima i hvala komisiji što je razjasnila neke aspekte. Što je John da je ovo doista samo mišljenje, ali u aneksu imamo dakle zajedničku odgovornost, odnosno nadležnosti. Mislim da ćemo tu dakle zaštititi stajališta Agrija. I drugo, gospodinu Hojslingu jasno mi je njegovo stajalište. Međutim, možemo razmišljati i o drugim zakonodavnim tekstovima ukoliko želite govoriti o intenzivnoj poljoprivredi, ali vi ste, dakle, bavite e, organskom poljoprivredom, ali ukoliko ste konvencionalni poljoprivrednik i koristite mineralna gnojiva, pitanje je Želite li koristiti hranjiva iz organskih izvora ili mineralna gnojiva? Dakle, o tome se ovdje radi. Koliko ste protiv ovoga, onda je za vas problematičnije koristiti hranjiva iz organskih izvora. Evo, tu je zapravo ideja iza ovog prijedloga. I da odgovorim zastupniku Andrijevu. Prvo da kako trebate koristiti čisto životinsko gnojivo, dobro. To je dakako najjeftiniji način i to će psi poljoprivrednici napraviti. Međutim, kao što je komisija rekla, u nekim e, područjima ste ograničeni u količini dakle mm, životinskog gnojiva koje možete koristiti po hektaru. Dakle, imamo ograničenje od 176 grama. I tu možete koristiti mineralna gnojiva. I ovdje ja vidim veliki potencijal za kružno gospodarstvo. Dakle, vi možete koristiti životinsko gnojivo koje evo, ulazi u ova ograničenja vezana uz količinu dušika. Međutim, sada im imali odrebe dakle, da možete koristiti pročišćeno, dakle, isto to gnojivo kao u te svrhe. I moramo biti sigurni da ti proizvodi mogu dakle, postići tu željenu učinkovitost i ona bi trebala biti barem 80% kada se u, u, usporede ove stvari. I s te točke gledišta, dakle, vi možete koristiti hranjiva iz životinskog gnojiva koje ne biste mogli inače koristiti, ali evo sad da, s ovim proširenjem definicije da i mislim da bismo na taj način ovaj mineralni krug e, bolje zatvorili. I to možete učiniti na razini imanja. Imamo neka područja u Europskoj uniji gdje poljoprivrednik ne može koristiti svo svoje životinsko gnojivo, dakle mora ga se riješiti, a umjesto toga kupuje umjetna gnojiva. To je čudno, zar ne? I zašto ne bi poljoprivrednik koristio vlastito stajsko gnojivo koje već ima, dakle manje ovisio o kupnji umjetnih gnojiva. I to je, prije, to, time se bavio ovaj je prijedlog. Već sam govorio da bi se životinsko gnojivo trebalo najviše koristiti, dakle u najvećoj mogućoj mjeri, dakle imamo uzgajivača svinja ili goveda koji bi mogao dakle dostaviti to gnojivo poljoprivrednicima u blizini i to ne bi naštetilo postupcima na njegovom gospodarstvu. Tom kolegica Giljer Garcia, dakle stimulansima za biljke. Da, istina je, neki mikroorganizmi mogu biti štetni. Oni izlučuju toksine i oni se mogu koristiti u zaštiti bilja ili kao zamjena za pesticide. Međutim, ono što želim spriječiti, a to opet odgovaram kolegi Hojslingu, želim spriječiti da takvi da to područje ne bi ostalo zakonski otvoreno jer bismo mogli naštetiti okolišu korištenjem dakle određenih biostimulatora. Gdje govorimo o prodaju ovih organizama e, potrošačima. I konačno kolegica Megines, dakle koja je korist za poljoprivrednike. Ja sam već rekao, neki e, se moraju riješiti, dakle poljoprivrednici stajskog gnojiva zbog ovih ograničenja, dakle moraju ga izmjestiti, moraju kupiti umjetna gnojiva, a sa ovim prijedlogom možete zatvoriti taj krug i uštediti novac. Osim toga, organska gnojiva, dakle koliko, imate više izvora hranjiva za gnojbene proizvode, to povećava konkurenciju i to će opet eh, spustiti cijene za poljoprivrednike. Također za okoliš je ovo eh, ključna dobrobit. Rekao sam, ne moramo uvoziti više hranjiva ili ih stvarati na način da sagorivamo fosilno gorivo i stvaramo dodatne emisije CO2. Hvala lijepa. Mikro, mik, ješće o bo učekući Dalje, što se tiče mikroorganizama, i to je bila zanimljiva primjedba. Da, to su dakle ovi biostimulatori za biljke i u ovom prijedlogu želimo koristiti te biostimulanse. Imamo proizvođača koji ih uzgajaju, mogu ih prodavati poljoprivrednicima i ih možda možete koristiti dakle, da ih, da stavite u dakle, e, životinsko gnojivo i onda ti organizmi dakle, djeluju na to gnojivo kako bi hranjiva lakše doprila do biljaka. Dakle, dakle, pomažete tlu, dakle stvarate ovaj habitat za mikroorganizme, ima manje curenja i dakle biljka može bolje upiti ta hranjiva. Ich wollte noch mal was äh, Htio sam još nešto pojasniti što je vrlo važno. Rekao si da nema e, graničnih vrednosti za mineralni dušik. Ali to nije istina, ali bi onda mogli u neograničenim količinama uvoziti takav dušik. Mislim da se tu radi o pogrešci u prijevodu. Ja ne bih načelno rekao da mineralna gnojiva su u boljoj poziciji jer e, vrijednosti dušika su u oba slučaja jednake. Pa gdje vi onda vidite tu diskriminaciju organskih gnojidbenih proizvoda, nije mi jasno. Na klar, e, genau, for e, animal manure, Za životinska gnojiva imamo jasno ograničenje, dakle 176 e, grama dakle, dušika koje možete, koje možete staviti u tlo. Onda imamo dakle umjetna gnojiva do, kojima dostižemo u granicu od 300. Zastupnik Des, izvolite. Imam kratku opasku. Hvala gospodine predsjedavajući. Htio sam pojasniti da mi u Algoju imamo mnoge obe, imamo puno oborina i provedeno je istraživanje, višegodišnje istraživanje u Kemptenu. Radi se o 350 eh, kilograma eh, dušika i gnojeva koje je korišteno bez ikakvih rezidua. I meni nije jasna ova uredba negdje eh, je 170 kg već previše, a negdje se može koristiti 350 kg bez opterećenja po okoliš, što ga nije mi sasvim jasno. Mislim v ten sposob zakončiti. Hvala. Mislim da time možemo zaključiti ovu točku. Puno hvala na iznimno zanimljivoj raspravi. To je bila odlična, čuli smo odlične prezentacije i s obzirom da se radi o vrlo važnoj temi, e, do 7. ožujka do 13 sati možete podnijeti amandmane, a sada zadnja točka, to je predstavljanje izvješća o službenom putovanju odbora za poljoprivredu u Berlin na Međunarodni zeleni tjedan. Izvolite, imate tri minute da nas izvjestite o tom putovanju. Jako me je zanimao Međunarodni zeleni tjedan i mislim da je to bila korisna misija, dakle korisno, korisni posjet. Organ... To je kao što znate sajam e, koji se organizira u Berlinu i pozitivno su nas prihvatili svi kolege, njemački kolege iz komisije. Imali smo mogućnost, jako zanimljivu mogućnost da s nama bude i ministar poljoprivrede koji je s nama više puta razgovarao. Činilo mi se da su svi predstavnici komisije bili jako zainteresirani da se susretnu s ministrom i drago nam je što su imali mogućnost da s njima e, govore da predstavlja određena, određene razloge za zabrinutost pogotovo što se tiče buduće reforme ZPP-a. Za njemačku vladu je zaista e, bitno, dakle, da bitno je da nas je predstavnik njemačke vlade tako lijepo prihvatio posjetili smo mnoge štanove, naravno sajam je ogroman, nismo mogli sve posjetiti, ali evo nismo imali priliku još ni zahvaliti tajništvu jer je organizacija bila iznimno dobra i imali smo mogućnost iskoristiti sve vrijeme koje nam je bilo na raspolaganju. Kolege su cijelo vrijeme bili prisutni, Gospodin Müller i drugi kolege bili su s nama i s nama su bili kolege iz Bavarske. Ponavljam, jako su nas dobro prihvatili, susreli smo se i sa savjetnikom za poljoprivredniku i bilo je jako zanimljivo e, dotaći se zajedničkih tema i osobno se susresti sa predstavnicima njemačke vlade. Žao mi je što nismo svi imali mogućnost sudjelovati ali evo, svi ste primili informacije i pismenim putem. Sada predajem riječ kolegi. Izvolite. Hvala gospodine predsjedavajući, hvala i kolegici Agileri koja je bila zadužena za ovu temu. Želim se prije svega zahvaliti onima koji su sudjelovali u organizaciji ovog putovanja. Čuli smo da dok je u Berlinu još stajao zid, je odbor Agri svake godine zasjeda u Berlinu kako bi iskazao svoju solidarnost i mislim da bismo svakako trebali ponovno učiniti tradiciju toga i da bi trebali svake godine posjetiti Berlin. Možda bismo jedan od sastanaka odbora mogli održati u Berlinu ja ću svakako dalje raditi na tome. Puno hvala kolegama koji su sudjelovali. Hvala tajništvu na odličnoj organizaciji ovoga putovanja i želim se zahvaliti i E, njemačkom saveznom ministru poljoprivrede i bavarskom pokrajinskom ministru da su bili tako kooperativni. Mislim da je to bila uspješna priča i svakako bi trebali svake godine planirati ovo putovanje. Puno hvala. Ich möchte mich auch ganz, ganz herzlich... Ja se također želim zahvaliti kolegici Aguileri na tome što nas je tako lijepo pratila i što je tako pozitivno zastupala naše stajališta na zelenom tjednu. Hvala i timu Agri i popratnom timu. Mislim da Zeleni tjedan u Berlinu je jedan od najvažnijih međunarodnih događaja na europskoj razini i veseli me što smo bili zastupljeni u tako velikom broju i da smo vodili vrlo korisne razgovore. Još jedan puta puno hvala na odličnoj suradnji. Hvala, a ja bih onda iskoristio sada priliku kako bih iznio neke sadržajne opaske. Mm, možda možete reći nešto o tome što ste naučili u sklopu tih razgovora sa stručnjacima. Je to bi nam moglo pomoći u oblikovanju ZPP-a? Naravno, želim se zahvaliti i svim onima koji su izlagali. I sada imam još pitanje. Naime, zanima me ima li još nešto što vas zanima? Ne, onda ćemo sutra nastaviti s glasovanjem zajedno sa odborom FEM, jer se tu radi i o položaju žena. Tako, dakle, ćemo održati sastanak zajedno sa odborom FEM. Molim vas da svi budete nazočni. Želim se zahvaliti prevoditeljima i sutra u 9 nastavljamo sa radom.